<laughs> Um, so dear colleagues, let's... Dragi kolege, nastavimo sa popodnevnim dijelom današnjeg sastanka. Točka dnevnog reda je 13. Naknade za prekogranične plaćanja u Uniji, naknade za konverziju valuta razmatranje nacrta izvješća. Izvjestiteljica je Eva Majdel. Izvolite. Hvala vam, lijep pozdrav svima. Ove godine slavimo 25. obljetnicu pokretanja jedinstvenog tržišta, formiranja tržišta, no istodobno europski građani i poslovna zajednica još ne mogu u potpunosti požiti prednosti istog i to zbog različitih prepreka u pojedinim sektorima. Prekogranična plaćanja ključna su za integraciju financijskih usluga za potrošače kao i cjelokupnog europskog gospodarstva. Plat, korisnici platnih usluga iz sedam država članica koje su van eurozone i dalje plaćaju vrlo visoke naknade za prekogranična plaćanja usprkos postojanja SEPE. Zbog toga pozdravljam prijedlog komisije da se izmijeni uredba 924 iz 2009. jer će to omogućiti prijenos novca u eurima preko granica uz iste troškove kao i za domaće transakcije. To je nužno kako bi se uklonio nepovoljan položaj osoba i poduzeća u državama članicama van eurozone i osigurali ravnopravne tržišne uvjete za korisnike u državama članicama eurozona. Procjenjuje se da će promjena ovo utjecati na 900 milijuna ukupnih ušteda za građane, no prednosti uključuju i mnogo snažniju ekonomsku integraciju Europske unije, lakše kretanje prekogranično i slobodnu trgovinu u svim državama članicama, a što se drugog dijela prijedloga tiče, iako je cilj komisije u uvođenju više transparentnosti i boljeg izbora za potrošače nešto što možemo pohvaliti, moramo biti oprezni sa alatima koje ćemo za to upotrijebiti. Zbog toga vjerujem da bi delegacija mandata EBI za razvoj regulatornih tehničkih standarda za praksu konverzije valuta nepotrebna regulatorna mjera koja ide da van cilja same uredbe. Nadalje, ostavljanje podrobne standardizacije sekundarnom zakonodavstvu u obliku akta moglo bi dovesti do regulatorne nesigurnosti na tržištu i stvoriti još veće troškove provedbe. Uvođenje ograničenja troškova konverzije valute, neovisno o tome da li privremeno ili stalno, moglo bi imati štetan učinak na tržište, e, što ovo i zbog čega u izvješću to izbjegavamo. Dakle, to je protivno na načelima Unije, slobodnog tržišta gospodarstva, na tržišnog natjecanja, jer po samoj naravi predstavlja oblik reguliranja cijena. Transparentnost naknada za konverziju valuta je dakle, moguće dalje ukoliko tu postoji transparentnost i ako se pruže jasni zahtjevi za pružitelje usluga. Dakle, pomno razmotrimo, razmotrimo ovu uredbu i pokušavamo ih ju razjasniti određenim amandmanima jer ovdje je jedinstvena prilika da se praktično pokaže da Europska unija može dati e, konkretne rezultate za svoje građanje i boriti se protiv nejednakosti na jedinstvenom tržištu koja utječe na naše građane. Zahvalila bih se na dosadašnjem radu mom timu kao i tajništvu i posvećena sam danjem radu konstruktivnom i brzom s kolegama kako bismo još jednu prepreku unutar Europe uklonili te poboljšali živote sviju građana i pružili mogućnost boljih usluga našoj poslovnoj zajednici. Hvala. Hvala izvjestiteljici. Preći ćemo na izvjestitelje u sjeni u ime SID-a Ole Eh, Hvala na riječi. Za početak zahvalio bih se izvjestiteljici na izvješću i komentarima koje smo čuli. Mm, mislim da je dobra stvar da komisija i izvjestitelji žele uskladiti troškove prekograničnog plaćanja u eurima u svim državama članicama. Dakle, onda bi oni iznosili jednako kao i troškove za nacionalnu valutu. Ukoliko pratimo logiku eh, komisije o financijskom planu za, akcije, za usluge, u ovom zapravo predlogu mnogo toga nedostaje. Komisija govori da bi željela smanjiti troškove za prekogranične transakcije u svim državama članicama, a izvješće parlamenta o akcijskom planu za financijske usluge poziva komisiju također da smanji naknade za prekogranične transakcije u svim zemljama. Na temelju ponuđenih četiri alternativa bilo kakva promjena uredbe trebala bi značiti da trošak prekograničnih plaćanja unutar Europske unije je isti kao i trošak nacionalnih transakcija u nacionalnim valutama. Dakle, korisnik platne usluge u toj zemlji živi bez obzira gdje se uplata odvija koja je valuta u pitanju, ukoliko je cilj smanjiti troškove u svim državama članicama, logično da bilo kakva izmjena uredbe mora obuhvatiti sve valute sviju država članica. Dakle, troškovi za pružatelje platnih usluga procjenjuju se na oko 3 milijarde eura, no istodobno europski potrošači i poduzeća mogli bi uštediti oko 1,5 milijardi eura godišnje. Prema studiji utjecaja komisije, potrošači i poduzeća najviše bi profitirali od te alternative. Potrošači prečesto plaćaju visoke naknade kada dižu novce ili uplaćuju u inozemstvu <clears throat> ukoliko to odluče učiniti u vlastitoj valuti. Dakle, to se naziva dinamičnom konverzijom valute i potrošačima zapravo ne nudi nikakvu vrijednost. Jedino što to znači jest da kupovina ili dizanje gotovine gotovo uvijek košta više nego što bi trebalo. Radi veće transparentnosti banke bi trebale biti prisiljene obavijestiti klijente o dinamičnoj konverziji valute kako bi oni mogli sami odlučiti kakve defaultne postavke žele na svoje bankovne kartici i da li će se koristiti određene usluge u inozemstvu i kako će se odvijati konverzija valute. Takve postavke trebale bi se moći izmijeniti kroz internetsko bankarstvo ili mobilno bankarstvo, no ukoliko klijent i dalje odluči koristiti DCC kao defaultnu postavku, mora tu biti veća transparentnost za kupovine i podizanje gotovine kako bi klijent mogao usporediti iznose. Dakle, izdavač kartice bi trebao biti prisiljen ponuditi procjenu prema trenutnoj tečajnoj stopi Čak i ako do same transakcije dođe kroz dan, dva, jer najčešće ne dođe do većih promjena tečajne stope u takvom vremenskom roku. Obično je dakle stopa drugi dan ista kao i prvi dan. Hvala dakle što ste mi dali riječi, doista se radujem konstruktivnoj suradnji sa izvjestiteljicom tijekom nadolazećih tjedana. Nadam se da ćemo nastaviti eh, sa ovakvim dobrim raspravama. Hvala ime ECR-a Stanislav Ocog. Hvala lijepo. Zahvaljujem izvjestiteljici i kolege. E, zahvaljujem na ovom izvješću. Veći dio teksta ide u skladu sa našim načelima kluba. Podržavamo ovu temeljnu promjenu koja bi zapravo uvela iste naknade e, za eurotransfere unutar cijelog europodručja, što je i glavni prijedlog ovog teksta. Istodobno, smatramo da razina do koje će se stvari uskladiti bi trebala biti proširena na sve funkcionalne valute, valute sviju država članica. Jasno nam je koliko je euro važan za trgovinsku razmjenu, no, moramo imati i na umu da u bankovnim kliničkim operacijama treba se jednako odnositi prema svakoj valuti. Ne vidimo zbog čega bi banke eurozone mogla e, mogle primjenjivati različite načela za naknade kada se radi o valutama drugima od eura i u tom smislu naplaćivati određenim klijentima više nego drugima. Također važno je za naše potrošače jer u njihovim glavama valute koje nisu euro se na taj način, prema njima se na taj način odnosi kao valutama drugog razreda, a to ide protivno načelima zajedničkog tržišta i na to ne možemo pristati. Također želim podsjetiti da ova mogućnost, dakle proširenje obuhvata promjena na sve valute, je nešto što se razmatralo već u određenoj fazi i Europska komisija je to odbila, no nije izložila nikakvu, nikakvo obrazloženje. Gospođo izvestiteljice, vjerujem da vi to uviđate jer u amandmanu 7 potiče se Europsku komisiju da to uzme u obzir, dakle takvo proširenje obuhvata. Možda bismo čak mogli ići korak dalje. Zamolio bih dakle izvjestiteljicu čak da i ide korak dalje u tom smjeru. I još jedna važna stvar, transparentnost za konverziju alute, to su i prethodni govornici spomenuli, slažem se da trenutna situacija nije održiva. I zbog toga bismo trebali konačno pokušati osnažiti transparentnost konverzije valute za svakog korisnika platnih usluga. No vjerujemo da ono što se predlažu u amandmanu 10 zahtjev podnošenja svi opcija za konverziju a valuta nije dovoljno detaljan, nije dovoljno precizan. Tu mislim da bismo trebali odlučiti koje rješenje bi bilo najizvedivije u bližoj budućnosti. Teško je zajamčiti da će svi jednostavno sami po sebi razumjeti sve mogućnosti sve mogućnosti koje nude konverzije i kada nešto plaćate i za vas se nalazi cijeli red ljudi, teško je o tome donijeti na brzinu odluku. Dakle, informacije koje se pružaju korisnicima u trenutku prodaje trebale bi biti preciznije. Sama transakcija kad kada se provede i dan do dva nakon same uplate, tako da može doći do određenih promjena. Zaključno, mislim da bismo trebali pronaći rješenje koje će biti više kompromisna, te se uzima u obzir tu i platni proces i svi entiteti koji su tu uključeni, kao i prava klijenta. No, podržavamo prijedlog izvjestiteljice što se tiče Europskog nadzornog tijela EBE i regulatornih tehničkih standarda. Situacija koja se tiče EBE i RTS-a i privremeno ograničenje iznosa, to su prijedlozi koje podržavamo jer se čini da je to jedno funkcionalno rješenje. prošlosti je također bilo moglo moguće regulirati krize određene i u takvim situacijama sva tržišta bi patila. Dakle, smatram da se moramo pobrinuti da ovaj nacrt bude usvojen u Europskom parlamentu bez većih odgoda. Podnijet ćemo svoje amandmane na engleskom uz sva potrebna obrazloženja, a oni će uključivati prije svega proširenje obuhvata direktive da bi se uključile sve valute svih država članica, kao što sam spomenuo, te dodatne prijedloge što se tiče transparentnosti konverzije valuta. Hvala lijepo na pažnju. Hvala zastupnik Ježek Malda. Hvala i ja želim pozdraviti prijedlog komisije. U potpunosti podržavam cilj tog prijedloga. Osobito vjerujem da je od ključne važnosti da postoji transparentnost što se tiče prekogranične konverzije valute. Ukoliko želimo zadržati integritet jedinstvenog tržišta, moramo se pobrinuti da postoji jednak tretman sviju u EU. Pozdravljam smanjenje troškova transfera između financijskih institucija koje rade u eurima i u drugim valutama unutar Europske unije i vjerujem da je to da je dobro da korisnici platnih usluga imaju punu transparentnost tijekom provođenja transakcija. Što se tiče nacrta izvješća zastupnicama Edel, slažem se s njezim pozitivnim pristupom tekstu komisije i vjerujem da postoje neki korisni dodaci, primjerice pojašnjenje izvjestiteljice u amandmanu 10, članak 3a, kojim se osiguravamo da korisnici platnih usluga dobiju mogućnost izbora konverzije valute na jedan neutralan i jasan način. S obzirom na današnju situaciju gdje se čini da kada dobijete opciju mogućnost plaćanja u vlastitoj valuti, E, to se čini najjednostavnijim, najjednostavnijim i izravnim pristupom, ali tu je potrebno jasno navesti tečenu stopu i sve uključene troškove jer bi to bilo od velike koristi klijentima. Također je predloženo uklanjanje regulatornih tehničkih standarda EBE i predložen je kraći prelazni e, period kako bi se mogli također smanjiti troškovi poslovne zajednice. Otvoren sam na daljnje rasprave i traženje najboljeg nastavka rada, kako za klijente, tako za potrošače. Radujem se što ćemo o ovim temama raspraviti u nadolazećim tjednima. Hvala. Hvala vama. Ima koga iz zelenih? Miguel Vegas. Gue. svako da se slažemo s ovim izvješćem. Radi se o naknadama koje ljudi moraju platiti pri međunarodnim transakcijama. No, ovaj prijedlog otvara neka druga pitanja. Dakle, banke naplaćuju različite usluge koje su u Španjolskoj i Portugalu primjerice prilično visoke, a nemaju zapravo nikakvog razloga da postoje baš suprotno. Sjećam se nekih izjava vodećih ljudi, nadzornih tijela koje su trebale pružiti poticaje bankama da takvim naknadama pokušaju nadoknaditi nedostatak profitabilnosti tijekom razdoblja kada su kamatne stope bile vrlo niske. U Portugalu naknade počinju od jednog eura, ali vrlo brzo se povećavaju i ukoliko pokušavate prebaciti 100.000 eura, već ćete platiti 20 eura a tome trebamo naravno dodati sve poreze. Dakle, ne radi se o nečem što je sitno. Trend je da bankovne naknade se neprestano povećavaju i tu govorimo o tržištu koje funkcionira kao svovrsni oligopoliji. Dolazi do spanja banaka i doista me takav trend zabrinjava. Dakle, čini se da ne postoji ograničenje tih naknada i provizija. A to otežava usporedbu međunarodnih i narodnih nacionalnih transakcija. Još jedna stvar koja nas brine je da postoje poduzeća koja pružaju usluge i postavljaju bankomate u različitim zemljama i oni također naplaćuju podizanje gotovine. I čini se da to prolazi uz potpuno nekažnjavanje. A, moramo imati transparentnost u podizanju gotovine gdje god se nalazili u eurozoni. To je problem u Portugalu, ali siguran sam i u drugim zemljama. Naravno, to ne smanjuje važnost predloga koji je danas pred nama, no mislim da bismo mogli i neke od ovih stavaka u njega uključiti. Također spominje se trogodišnje razdoblje za primjenu ovog prijedloga. To se čini pretjerano, ne razumijem zbog čega bismo trebali imati toliko vremena jer dok se ovo sve usvoji, u međuvremenu prava i interesi naših građana bit će jednostavno odgađani. No, kako bilo, otvoreni smo daljnjoj suradnji sa izvjestiteljicom. U ime FDD-a ima li koga? Barbara Kapel. Nije ovdje. Dobro, prelazimo na Catch the pa onda za riječ. Danuta Hobner. Evo, hvala. Ja bih kratko samo spomenula neke stvari koje su već spomenuli i neke kolege. Jedna stvar je jeste li uzeli u obzir mogućnost e, koja bi se mogla ostvariti, a to je mogućnost unakrsne subsidizacije, znači da će na kraju banka pokrivati gubitke iz prekograničnih transakcija. komisija je već spomenula ta pitanja u, u, memorandumu i rekli su upravo zato da su zato to odabrali kao najbolju opciju koja bi mogla minimalizirati rizik. Ali ja u, uredbi i u izmenama ne vidim to i mislim gdje je to taj napad za minimalizacijom rizika. A drugo pitanje odnose se na ovaj zahtjev e, za reviziju i ova klauzula za revizijom koja je prilično snažna u vašoj verziji i mislim da, mislim da je to korisno naravno, ali pitam e, jeste li također razmotrili da bi ta klauzula na posljedku mogla voditi do ovakvog preispitivanja revizije koja bi mogla doći do proširenja područja primjene uredbe i E, pa bi e, se to moglo proširiti na plaćanje e, u bilo kojoj valuti, u bilo kojoj zemlji članici i tako dalje koje bi se na taj način moglo prikupljati. Hvala Nina Gil. Um, Hvala izvjestitelju um, na ovom prijedlogu i mm, komisiji također jer e, to ključno za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Naravno moramo osigurati da prekogranična plaćanja štede, budu ušteda u odnosu na prekogranična transakcija, ali mislim da e, e, u, za Ujedinjeno kraljevinu će to znači da naši potrošači i tvrtke neće imati koristi od tih reformi. I posebice me brine što su nedavni prijedlozi vlade Ujedinjene kraljevine i izjave koje su e, iznesene da ako dođe do scenarija no deal da će zapravo to još više koštati potrošače Ujedinjene kraljevine kao i poslovne subjekte što se tiče plaćanja i korištenja kartica i svi će ti onda troškovi porasti. No, što se tiče samog e, nacrta izvješća, ono što mene brine e, je e, predlog izvjestitelja za amandman 11. Još me treba uvjeriti i treba ćemo još uvjeravati da bismo doista trebali brisati cijeli taj predlog što se tiče delegiranja EBI i brisanje predloga izvjestitelja za uspostavljanje privremenog e, maksimalnog iznosa prekograničnih plaćanja. Mislim da nam to neće pomoći da postignemo cilj e, dobro funkcionirajućeg unutarnjeg tržišta ako ne, neće postati transparentnost i referent banko će paziti ko radi što. I kaže do ovdje do duše izvjestitelje u prezentaciji da biste vi htjeli to prepustiti tržištu i tako. No, naše iskustva su da se tržišta obično ne korigiraju sama po ovim pitanjima. Pa evo, želim pitati ima li tu još možda nešto e, od izvjestitelja po ovom pitanju a zbog čega se želi brisati cijeli ovaj dio predloga komisije. Hvala. Bili komisija. Sve za riječ. Hvala i dobar dan svima. Drago mi je doista vidjeti što ima toliko potpore u ovom cjelokupnom e, e, cilju ove inicijative i ove i dobro je vidjeti lijepo je vidjeti da postoji potpora za cilj e, ujednačavanja troškova prekogranično za domaće i druge transakcije. Naime, Postoje neke zemlje članice koje bi to htjele proširiti na druge valute. Mi namjerno to nismo učinili zbog e, naše ocjene učinka. Naime, ne sjećam se ko je to ukazano u akcijskom planu za maloprodajne financijske usluge bili smo ambiciozni, no ocjena učinka pokazala je da većina prekograničnih transakcija se već događa u euru, i da postoji učinkovita infrastruktura. Dakle, nema jednostavno razloga da banke ne prenesu koristi ove učinkovitosti, troškovne učinkovitosti te infrastrukture na svoje potrošače. Dakle, ovom opcijom eh, kojom se fokusira samo na prekogranične transakcije u euru donijeli bismo stvarne prednosti većini potrošača i ljudi bi onda mogli preći sa transakcije preko transakcija u zemljama koje nisu u euru na one koje nisu pa bi to bilo jače u odnosu na još jačanje onoga što je ocjeni učinka. A što se tiče drugih aspekata, znači transparentnosti i mijenjanja valuta, to je dodatno predlogu zato što je postavljeno pitanje u procesu revizije da banke žele ponekako uh, povratiti izgubljeni prihod pa se traži veća transparentnost uh, kod uh, konverzije valuta, no također mislimo da je to bilo tehnički prilično komplicirano izvesti. Neki od predloga koji su se spominjali ovdje u raspravi pokazali su da postoji potreba da se razmotri što bi to značilo. Zato je komisija rekla da treba dati mandate Europskom bankovnom tijelu EBI da e, se nekako konzultira sa sudionicima u tržištu koji bi bio najbolji put dalje. To su mnogi govornici ovdje odbili i također je to odbila većina država članica, tako da zapravo smo odustali od te ideje no, prijedlog vijeća nam i dalje omogućuje brzi napredak time što ćemo uspostaviti opće zahtjeve o transparentnosti koji bi bio dobar put naprijed, a i zadržavanje opcija drugih mjera, a temeljem detaljnog izvješća koje će proizvesti EBA. Tako da mislim da e, možemo dati našim potrošačima brze prednosti, nisam sta čekanje tri godine i u našem izvornom predlogu mi smo htjeli brze e, brze promjene, ali u predlogu vijeća se vidi da će to moći ići dovoljno brzo i doprinijeti nadam se i brzom kompromisu na, za tekst za sve korisnike platnih usluga. Thank you izvolite. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni kao i kolegama koji su se javili za riječ i na ovim inicijalnim napomenama i pozitivnim stavovima i vrlo konkretnim prijedlozima e, i e, zanimalo bi me doista raspraviti s vama kako bi se e, te dobre ideje koje ste ste iznijeli moglo je dobro inkorporirati u tekst. Samo evo nekoliko stvari. Naime, mislim da iako uklanjanje barijera svim e, prekograničnim plaćanjima u svim valutama zemljena članica bi moglo e, biti zapravo u potpunosti e, dovršeno jedinstveno tržište za malu prodaju, ipak će to dati i više prednosti za, i dalo više prednosti za sve e, sudionike u tržištu, ali moramo biti pažljivi i ne nametati neke troškove e, u poslovanju e, za korištenje platnih usluga. Naime, takav scenarij bi mogao eventualno dovesti do neproporcionalno visokih troškova E, za neke koji ne, ne bi dali dovoljne koristi za e, stvarne korisnike. Naime, pružatelji usluga onda ne bi imali usluga nego da povećaju druge usluge ili troškove da kompenziraju za ove troškove, a to bi poništilo onda učinak sadašnje uredbe. Tekst, kako stoji u nacrtu izvješća, obuhvaća više od 80% e, intra-EU prekograničnih transakcija e, država članica koje nisu članice europodručja, što je e, znatno bolje od statusa quo i ako se malo vratimo na situaciju prije par godina kada smo radili na dosjeu za roaming, to pokazuje da nekada napredak e, u EU se događa i postiže korak po korak. No, naravno, rado ću dalje raspravljati o ovom dijelu nacrta izvješća. Proširenje ove uredbe na sve valute je E, po mom mišljenju nužan sljedeći korak, a kojemu mora prethoditi detaljna analiza stvarnih učinaka i djelovanja koji se predlažu kao i popraćen detaljnom ocjenom učinka koju predlaže nacrt izvješća. A kada se govori o naplatama za konverziju deviza, e, slažem se da postoji e, prostor za veću transparentnost i poboljšanje i nadam se da ćemo zajednički znači upravo te mogućnosti u sljedećim tjednima. A što se tiče unakrsne subsidizacije, da to jest potencijalni rizik i upravo zato izvješće govori o naplatama za konverziju deviza jer to je jedno od najnetransparentnijih područja. Ja sam predložila više transparentnosti i nadam se također da ću iz vaših amandmana izvući još dobrih ideja i drago mi je što su neki od vas eh, izrazili E, spremnost e, na ove vrlo e, knape rokove, ako mogu tako reći, pa se nadam da ćemo evo zajedno dobro surađivati u sljedećim tjednima. Zahvaljujem. Hvala, evo da pročitam kako izgleda rok za amandmane, 14.9. u 12. Razmatranje amandmana 8.10. Glasanje u ekonu 5.11 i e, s objavom na prvoj planarki, u studenom e, i početkom e, omogućavanja prelaska na dijalog, na trilog. A sada sljedeća točka dnevnog reda koja se odnosi na nacrt izvješća o uključenju talijanske općine talijanskih općina u carinsko teritorije Europske unije E, i teritorijalnu primjenu direktive 2008-2018. Ovaj e, dosje e, je u, se obrađuje u pojednostavljenom postupku i obzirom da je nekontroverzne prirode. Ja sam izvjestitelj u ime predsjedništva, a tekst nacrta izvješća ne postavlja zapravo prostora niti potrebu za amandmanima i ima i, e, ima namjeru izmjenu PDV direktive, direktive o trošarinama o kako bi se uključilo italijansko Campo di Italia i nacionalne teritorijalne vode e, o jezero Lugano u carinski teritorij Europske unije, a u kojemu nisu trenutno uključeni iz geografskih razloga kao što se tiče izolacije geografske eh, udaljenosti nepovoljnog položaja i povijesno zapravo ta je situacija eh, koja je op, povijesno opravdavala isključenje iz carinskog teritorija Europske unije, ali Italija sada smatra to isključenje sada nepotrebnim, e, odnosno više nepotrebnim, dakle prema talijanskom zahtjevu komisija je predložila da se ova dva teritorija uključe u talijanske teritorije Europske unije na koje se primjenjuje direktiva o trošarinama. Pa ipak komisija još jednom dakle ovdje E, tumačeći italijansku želju, predlaže da se nastavi s isključenjem ovih dva teritorija iz e, primjene PDV direktive o, i primjeni zajedničkog sustava pdv jer smatra da bi trebalo zadržati jednaku, jednake uvjete za e, ekonomske dionike u tim općinama, pa će to biti uređeno lokalnim neizravnim oporezivanjem prema švicarskom zakonu, a prijedlog zahtjeva samo formalnu izmjenu PDV direktive gdje će ova dva teritorija iz članka 6.2 koji, znači, koji nisu dio EU carinskog urija odnosno isključeni su iz teritorijalne e, direktive, znači iz teritorijalne primjene u članak 6.1 koji se odnosi na teritorij koji je uključen u e, teritorij, ali ne primjenjuje se direktiva o PDV-u. Dakle, e, predlažemo ovaj, e, podupiramo ovaj prijedlog i pozivamo na brzo usvajanje, pozivamo na brzo usvajanje. Obzirom da imam samo dva izvjestitelja u sjeni ovdje, Sven Giegold, odmah dajem riječ Svenu, izvolite. Da, ovo je meni iznenađenje zapravo. Hvala predsjedniče. I još jedna talijanska tema. Imamo puno talijanskih tema ovih dana. E, Kremše od vijeći, od vijesti ujutro, pa vijesti na večer, pa sad na ekonu i tako dalje. No, mi podupiramo uključivanje ovih e, E, teritorija koje ne znam dobro izgovoriti. Dakle, kampione, kaže predsjednik, puno hvala, kampione d'Italia, italijanske vode, jezera Lugano u Carinsku uniju. No, kao što ste vi već rekli, komisija ne predlaže uključivanje dvaju teritorija u područje primjene Europske direktive o PDV-u, iako sadašnja revizija propisa o PDV-u može biti dobra prilika za to. E, obzirom da je kampione e, ima najveći kazino u Italiji, svima e, predlažem da pogledate fotografiju tog kazina koji je bankrotirao prije samo jedan mjesec i time je općina pala, zapala u velike financijske teškoće. Skeptični smo zapravo oko mogućnosti kampiona da se učinkovito bori protiv porezne i PDV prevare i pitamo se imali smisla dalje isključivati ta dva talijanska teritorija iz direktiva o PDV-u jer se time daje krivi signal da recimo porezna pitanja nisu visoko na regulatornoj agendi. I želi bismo zatražiti komisiju da predlaže vijeću kako da se riječi uh, i da se zapravo brišu sva izuzeća od PDV režima uključujući kanalske otoke uh, recimo kao što kaže možda članak 8. direktive o PDV-u a to je posebice, posebice što se tiče fair konkurencije i e, učinka na vlastite resurse. Tako da bih e, stoga još e, rado pozvao komisiju da nam kratko pojasni zašto nisu iskoristili do sada tu priliku niti za kampione, niti za druga, druga izuzeta područja teritorija. Hvala. E, ali nažalost komisija nije ovdje. Pa ćemo ih zamoliti da pošalju pisani odgovor e, gospođi Gigold. Čudno da nema komisije. Pa možda... Ne, ne, to je zapravo zato što je tako bilo odlučeno. Koordinatori su to odlučili zapravo da se primjeni pojednostavljeni postupak. To je zbog pojednostavljenog postupka. E, bilo činilo se da to neće biti kontroverzno i zapravo nitko nije to zatražio, tako da je zapravo to e, bilo dodijeljeno predsjedništvu. No, ako to ikako i kada postane kontroverzno, onda ćemo krenuti u redovni postupak i onda ćemo koristiti i ove druge korake. Now, eh, you eh, Sven? vi ste završili? Ne, imamo još jednog eh, izvjestitelja u sjeni, Miguel Viegas. Evo samo vrlo kratko, nemamo mi zapravo ništa protiv. To je zahtjev talijanske države, pa pretpostavljamo da je to na najbolji način odgovara na zahtjeve regije i lokalnog e, stanovništva, pa se ne protivimo tom predlogu. E, još netko tko želi doprinijeti ovoj raspravi? Vi? Ne, ne, ne. Dobro. Dakle, postupovna napomena, naravno u pojednostavnom postupku. Dakle, rok e, je 6. rujna, pa ako nema prigovora do tada, krenuti ćemo izravno na glasanje na plenarnoj prvoga desetog Dakle, članak 50. A što same teme tiče, naravno, Zapravo je status quo da ove enklave u švicarskom teritoriju su isključene ne samo iz PDV-a nego iz drugoga. Tako da e, da bi ih trebalo uključiti i u Carinsku uniju, jer su do sad bili izvan Carinske unije i ne može se ostaviti status quo u kojemu nisu u Carinskoj uniji. Dakle, E, treba nekako e, to uzeti u obzir i positive step forward that uh, the territory are included into Dakle, doista bi trebalo biti ovi teritoriji uključeni u Carinsku uniju. Support the commission. Pa podupiramo predlog komisije. pažljivo ćemo E, po, pročitati pisane e, pisane e, doprinos pa ćemo onda pogledati kako izgleda postupovni zahtjev koji se na to primjenjuje. A sad možemo preći na sljedeću točku i doista sam zahvalan uh, Petru Zimanu koji će sada preuzeti predsjedanje. Ähm, Evo, dragi kolege, kasnimo desetak minuta, pa ću kreći odmah na točku 15. 15 je također tema iz pojednostavljenog postupka, članak 50. Nacrt e, izvješća o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika. Naš izvjestitelj je Ivana Maletić. Predsjedatelj se ispričava na izgovoru tri minute, a onda izvjestitelji po, u sjeni po dvije minute. E, predložene izmjene Uredbe o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika su važne jer se sadržaj elektroničkog registra tehnički usklađuje s novim sustavom iz Direktive o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine koja je također u proceduri izmjena. Dakle, jako je bitno tehnički uskladiti jedno i drugo. Direktivom o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine propisuje se obvezna registracija gospodarskih subjekata koji premještaju robu kako bi se automatizirao nadzor kretanja trošarinske robe koja je puštena u potrošnju u jednoj državi članici i zatim premještena u drugu državu članicu radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi da bi to bilo moguće pratiti kako ova direktiva predviđa uredba se mijenja i u elektronički upisnik se uvode dvije nove kategorije gospodarskih subjekata dakle bez ove izmjene e, uredbe o elektroničkom upisniku ne bi bilo moguće provesti i novosti iz direktive o utvrđivanju općih aranžmana a te dvije nove kategorije gospodarskih subjekata su ovjereni pošiljatelj E, dakle to je kategorija e, vezana uz e, pošiljatelje trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju te ovjereni primatelji koji su registrirani kao primatelji trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju. Dodatno usklađivanje s direktivom o utvrđivanju općih aranžmana je i izmjena prema kojoj će elektronički upisnik sadržavati podatke koji se odnose na pravo registriranog pošiljatelja da ostavi prazna polja za odredište, a do sad je to bilo samo moguće u slučaju ovlaštenog držatelja. To je isto usklađivanje s člankom 23. direktive. S obzirom da se predloženim izmjenama sadržaj elektroničkog registra tehnički usklađuje s novim sustavom iz Direktive o utvrđivanju općih aranžmana za trošarine, smatram da možemo podržati prijedlog komisije da nema potrebe za dodatnim izmjenama predloženog e, e, prijedloga komisije te e, da možemo ovo izvješće usvojiti po pojednostavljenoj proceduri. Hvala. Hvala Ivana. E, za ECR izvjestitelj u izvolite. E, za ECR tko i zamjena nema. Dobro, za Alde, Libe Viri, izvolite. Hvala, draga gospođo gospođo Maletić. Ja želim izraziti podršku ovom prijedlogu komisije i slažem se da usvojimo ovdje pojednostavnu proceduru što se tiče znači administrativne simplikacije i to kroz korištenje elektroničkih baza podataka je nešto što ja podržavam posebno ako uzmemo u obzir sve zabrinutosti koje se tiču zaštite podataka i e, naravno primjenu svih zakonodavnih akata. Što se tiče na nadzora e, trošarinske robe. E, tu ćemo dobiti veću učinkovitost, a relevantna e, tijela će moći učinkovitije raditi svoje zadaće. Hvala, hvala Libe. Za zelene imamo, znači, Molly Scott ona nije ovdje, nitko ju ne zamjenjuje. Želite li nešto reći? Na kraju ne, onda vas mogu Da. Prema mojoj listi nemam dodatnih e, izvjestitelja u sjeni. No, evo. Pozvani ste nešto reći. Da, biti će vrlo kratko. Ja sam izvjestitelj u sjeni Zapravo ću zamijeniti izvestiteljicu u sjeni. Ona u svakom slučaju podržava ovaj prijedlog komisije. To je u skladu sa našim e, ciljem što se tiče politika oporezivanja i time imamo znači zatvaranje ovog jaza što se tiče porezne ute. Isto tako ona cijeni to da se to radi kroz jačanje administrativne suradnje između država članica i na kraju prijedlog e, dovodi do pojednostavljenja procedura i povećanja digitalizacije, to je važna stvar. Zbog toga e, toplo pozdravlja E, izvješće izvjestiteljice i također se slaže s tim da krene se brzo naprijed kroz pojednostavljenu proceduru u ovom nekontroverznom fajlu. Hvala. Oprostite, ali evo na mojoj listi nije bilo imenovanog izvjestitelja u sjeni za SND, znači šesti je rok za primjedbe, a ako ih nema onda ćemo imati e, to stavljeno na dnevni red prve eh, znači plenarne sjednice u listopadu. Sad prelazimo na eh, točku 16. Eh, Imamo znači prijedlog odluke vijeća o sustavu vlastitih sredstava. Evo, e, Hamon je onaj koji će nas o tom izvijestiti o ovom mišljenju. Hvala. Radi se o prijedlogu vijeća na izvješću e, na bazi izvješća komisije, a ono što se želi je modernizirati sustav vlastitih sredstava unije. Tu imamo nešto što je izuzetno interesantno jer se govori o financiranju e, i sustavu financiranja Europske unije da imamo vlastita sredstva i to kroz e, Eh, znači modernizaciju tog sustava uz doprinos, doprinos. Mi eh, smo pred velikim izazovima koje stoje pred Europskom unijom i moramo na to odgovoriti na pravi način. Ovdje se radi o eh, prijedlogu za koju je potrebna jednoglasnost u vijeću, a mišljenje E, parlamenta i odbora Ekon je, znači, mišljenje Europskog parlamenta je konsultativno. A Vijeće će u tom smislu e, postupati po posebnom zakonodavnom postupku. Ovdje se radi o modernizaciji e, sustava vlastitih sredstava a e, to je znači prvi dio, a drugi dio je stvaranje novih izvora sredstava. Ja smatram da e, vijeće uopće nije ovdje ambiciozno i nudi tri tipa novih e, vlastitih sredstava. S jedne strane imamo znači porez na poduzeća Znači, e, tu će biti jedan dio koji će ići u Europsku uniju. Zatim imamo isto tako e, određeni dio oporezivanja što se tiče znači, trgovanja CO2. A Isto tako imamo i određene postupke što se tiče plastičnih rezidua. To je, su mjere kojima se želi pojačati cirkularna ekonomija, smanjiti plastične rezidue. Ono što je važno je da bi trebali biti e, ambiciozni i vidjeti koje su to moguća dodatna vlastita sredstva Europske unije. Ono što je važno da mi E, znači uključimo mišljenje parlamenta. Prvo imamo znači monetarne resurse koji proizlaze iz euro sustava, o čemu se tu e, radi. Radi se o profitima Europske e, banke i tu imamo također već korištenje u kompenzacijama što se tiče znači E, i to za države gdje imamo veliki e, postotak nezaposlenih. Imali smo znači prijedloge gospodina Monte 2016. godine, ali komisija to nije uzela u obzir. Mislimo da to treba e, uključiti. Također imamo mogućnost uključenja emisija i to što se tiče samih obveza. E, u ugovoru ne znači e, zabranjuje ni u kojem slučaju neke operacije što se tiče e, posuđivanja i tako dalje, ali proračun u tom smislu mora biti ravnotežen. Tu bismo možda mogli istraživati stvari. Parlament želi ambiciozni pristup. I treće također e, postoji mogućnost da se stvori europski suvereni fond kako bismo znači stvorili e, mogućnost za ulaganja. E, imamo tu kamatne stope koje su vrlo niske u ovom trenutku, no moramo u svakom slučaju tu imati određeni manevarski prostor za E, profit. Kao što je komisija Monti rekla, možemo imati proizvode koji se proizvode izvan Europe i sa velikim postotkom emisija CO2. Evo da se kompenzira onda e, takva situacija izvan Europe i u Europi. Evo nisam sve ovdje sad objasnio. Prijedlog koji vam dajem se tiče znači ovih 4 5 ideja koje sam upravo izložio. Hvala. Thanks Ramon. Now for e- Hvala Ramon. A sada je u sjeni dvije minute svaki za EPP. Novi zabrani koordinator EPP-a Markus Weber. Izvolite. Hvala. Ja zamjenjujem Alana Lamasura. Kad kažem ja, onda to neću biti ja, nego Alam, Alan Lamasur. Znači on kaže, želim prije svega zahvaliti izvjestitelju na e, zanimljivim riječima vezano uz e, ovu temu koja je ključna za budućnost Europske unije. Brexit e, znači isto tako iznalaženje novih inovativnih solucija i veselim se e, radu iz, sa izvjestiteljem u tom smislu. A što se tiče sugestija, e, ja bih e, izrazio određena okljevanja što se tiče znači preporuka ja sam skeptičan što se tiče korištenja prihoda koji proizlaze iz eurosustava kao vlastita sredstva kako bi se znači to koristilo u okviru europske funkcije stabilizacije ulaganja. Isto tako, kad govorimo o stvaranju ovog europskog suverenog fonda, ja mislim da se tu radi o artikulaciji sa već postojećim sustavima, postojećim institucijama kao na primjer EFSI. Eh, A što se tiče korištenja eh, određenih eh, posudbi, to nas udaljava od ključne tematike koje ovdje imamo. ja u svakom slučaju se veselim davanju svojih ideja rješavanja ove teme. A budući da Ujedinjena e, Kraljevina izlazi iz Europske e, unije, u svakom slučaju to mora biti uzeto u obzir. Mi ćemo u svakom slučaju e, se slažem s tim da se sugerira e, vijeću posebna e, zakonodavna procedura. Moramo naravno imati isto tako i transparentnost cijele procedure. Veselim se e, raspravi o ovoj temi sa izvjestiteljem. Evo to je ono što je Ala želio reći. Hvala Markus, a sada Pen Kuke za ECR. Izvolite. Hvala. Mm, gospodine izvjestitelju. Imam znači dvije kritike na ovo što je rečeno. Znači poveznica sa eurozonom. E, tu bi zapravo eh, bilo e, vjerojatno potrebno da države članice i eurozone zatraže od svojih parlamenta da se određena sredstva, jedan dio sredstva e, prenesu u Europsku uniju. To je moguće, u svakom slučaju trebamo vidjeti kako to ostvariti. A kad govorimo o prijedlogu komisije, e, e, mislim da ona nije bila dobra, jer Komisija zapravo ne govori o tome da je aktualni sustav loš. Moramo u svakom slučaju imati taj pravi povrat, pravedan povrat i e, to komisija ovdje predstavlja nešto što je dezinformacija. Da, imamo znači taj sustav PDV-a no ništa se ne govori o tome kako e, zapravo e, riješiti to pitanje e, porezne osnovice za PDV. Države članice smanjuju broj roba e, koji su podvrgnuti tom tekstu i tu imamo znači smanjenje prihoda. Isto tako. Tu se radi o tome da se naglasak stavi na suradnju koja ne uzima u obzir sve države članice. Kako onda sad tu imati e, široki sustav vlastitih sredstava Europske unije ako sve države članice nisu uključene? Ovdje smo imali znači ideju znači da se e, u pojednostavi e, porezna osnovica, ali da s druge strane se sredstva prikupljaju u svakoj državi članici zapravo oporezuju svakoj državi članici. Čini mi se da u svakom slučaju to e, čini cijeli sustav vrlo složenim. A kad se radi o plastičnom otpadu, to je logično, ali tu je problematično to da ne u vodimo na pravi način ovdje e, sustav e, onih koji e, zagađuju ako od nekih tražimo da plaćaju više, onda tu penaliziramo određene e, čimbenike, a u, znači u svakom slučaju e, moramo naplatiti onima koji zbilja zagađuje. Evo, gospođa Vjerenik, hvala. Dobar dan. Ovo je vrlo ambiciozno, možda preambiciozno. Možemo e, reći da Europska unija mora funkcionirati prije svega na osnovu e, onoga što je najbolje za građane Europske unije. Da, ovdje moramo ustati zatražiti veću fiskalnu neovisnost. To će prije svega biti na korist država članica, jer dragi kolege, vlastita sredstva znači vlast tu odgovornost. No, imam e, sljedeće primjedbe. Prvo, izvjestitelj govori o tome da imamo znači taj Europski suvereni fond, što bi e, bila uloga tog fonda. Drugo, što se tiče euro obveznica dijeljenje rizika, znači manje rizika. E, sustav funkcionira ako se svi prodržavaju zbilja strogih, dogovorenih proračunskih pravila pravila i poreznih pravila. U ovom trenutku to nije e, slučaj. A kad govorimo znači o posebnim e, troškovima, mislim da tu, tu nije mjesto tome. E, vlastita sredstva moraju biti prije svega postojeća sredstva, moramo dobro to objasniti, a ne smiju tu, ne smije se tu raditi o novim porezima za naše građane. Moramo se pridržavati sljedećeg. Prije svega e, potrošnja Europske unije, troškovi, e, rashodi Europske unije uvijek moraju biti jednaki prihodima. Ovo ovdje sad može to dovesti u pitanje. Hvala. Thank you, Zahvaljujem gospodinu Ramonu na ovom nacrtu izvješća. Također podržavamo uh, ovaj prijedlog reforme vlastitih sustava uh, Europske unije. Znači ovdje ni u kojem slučaju nemamo e, sustav koji omogućava prave pregovore što se tiče sa proračuna Europske unije. Da, ovdje nemamo odgovor na stvaranje solidarnosti između europskih država i regija. Zeleni prodržavaju snažno taj prijedlog da se tri nova izvora vlastitih sredstava uvedu. Isto tako ta, to sudjelovanje i uključenje e, poreza na plastiku. Mi to e, već želimo cijeli niz godina i komisija ide u tom smjeru, znači to će se, e, time, ćemo se, time ćemo smanjiti doprinose od država članica u okviru njihovog BDP-a. Isto tako podržavamo prijedlog za e, znači reformu e, izvora sredstava iz PDV-a. Također e, podržavamo i ukidanje svih izuzeća i popusta jer nemaju smisla, no nismo uvjereni da e, države članice koje su uključene u to trebaju taj e, period od pet godina za prilagodbu. Mi ćemo u svakom slučaju e, i uvesti amandmane, predložiti amandmane na ovo izvješće, jer ćemo tijekom pregovora imati priliku za razmjenu mišljenja u o tome koje su najbolje mogućnosti za naprijed. E, isto tako se govori o znači mogućnosti e, dodavanja oporezivanja što se tiče e, financijskih transakcija, pro energetike, prometa i E, također mislimo da bi se e, prag za vlastita sredstva trebao e, povećati. U tom smislu ćemo uložiti amandmane. Ne smatramo da smatramo da ne možemo imati oporezivanje bez predstavljanja i u tom smislu ćemo predložiti amandman što se tiče samih procedura. To je jako važan dio. U svakom slučaju se veselimo radu i sa izvjestiteljem i s izvjestiteljima izvjestiteljima sjene. Hvala. Hvala. Dimitras Papadimulis, sljedećima riječ u ime Gue. Hvala lijepo. Zahvalio bih izvjestitelja gospodina Horegiju na nacrtu mišljenja i slažem se s osnovnim stavom koji je iznio Dakle, Europski parlament mora biti ambiciozni kada se bavi temom vlastitih resursa. Mm, neki kolega iz konzervativnih klubova s njima sam razgovarao i pokazuje se da parlament ima dužnost biti e, ambiciozniji od drugih institucija. Europski parlament se protivi ovdje stajalištu koje smatra da bi europski proračun se neprestano treba smanjivati i da je Brexit mogućnost da se još više obuzda taj proračun. Dakle, već godinama imamo tu borbu između neto platitelja i neto primatelja uvijek se radilo jednima protiv drugih i mislim da ta pad pozicija jednostavno vodi do odgoda, kašnjenja i Europa 27 država članica mora se pripremiti na Brexit koji je iza ugla. Moramo se pobrinuti ne samo da iskoristimo neke od izvješća, neke od prednosti iz izvješća Monti, već i da damo svoje vlastite prijedloge za korištenje vlastitih sredstava. Dakle, po meni, opće razmišljanje bi trebalo biti povećanje vlastitih sredstava, što znači da nacionalni doprinosi mogu biti smanjeni. Na temelju toga radit ćemo ruku pod ruku s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni, kada dođemo do konkretnih rasprava i sastanaka te predlaganja amandmana. No smatram da bismo ovdje trebali koristiti zdravi razum i vidjeti može li Europska unija postići ciljeve koje želi bez odgovarajućih sredstava. Kako ćemo stvariti ciljeve u borbi protiv klimatske promjene, socijalnu nejednakost koja se samo povećava ili regionalne ili socijalne razlike koje su sve veće. Kako ćemo se s tim nositi ako istodobno govorimo da vlastita sredstva ne možemo povećati? Oni koji to govore zapravo samo idu na ruke desnih populista koji žele uništiti Europsku uniju. Ne možemo s jedne strane govoriti da želimo Europsku uniju, da smo za Europsku uniju, da želimo socijalne politike, istraživanje, razvoj, napredak, borbu protiv klimatskih promjena, socijalnu koheziju. Ne možemo to govoriti dok kada doista trebamo staviti novac za to na raspolaganje, onda kažemo ne. Ähm, e Hvala Dimitros, za ENF nema nikoga. Dobro, vraćamo da riječ izvjestitelju. Manu, još jednu minutu. Evo jedna minuta, prije svega zahvaljujem kolegama na doprinosima, zahvaljujem izvestiteljima u Sijeni, također na komentarima. Svijesta sam činjenice da se svi ne slažemo oko europskog projekta u cjelini. Znam da naš, moj Ovaj prijedlog omogućava veće fiskalne kapacitete Europske unije i time ćemo manje ovisiti u nacionalnim doprinosima. I naravno to je jedna politička filozofija, politički duh mog kluba. Isto vredi za Europsku komisiju, ona želi vlastite resurse, njihov porast, trenutno oni predstavljaju 8%, a mi bismo voljeli da to dođe i do 18% nadolazećim godinama. No, ukoliko to želimo, moramo ponuditi neke fiskalne opcije. Koja je dakle tu filozofija komisije? Kako bismo također došli do konsolidirane osnovice poreza na dobit, kako bismo riješili pitanje PDV-a, iskoristili te prednosti Europske unije koje uključuju usklađivanje doprinosa kao sastavni dio fiskalne politike. A zbog čega radimo na usklađivanju? Zbog toga što bismo inače imali nelojalnu konkurenciju koja postoji u slučaju nekih zemalja, a što se tiče povezivanja dobiti, tu je to prilično jasno. Već mjesecima se time bavimo, gospodin Simon dobro zna koliko je važno boriti se protiv izbjegavanja i utaje plaćanja poreza unutar Europske unije. Dakle, to je također sastavni dio e, razmišljanja koji je potaknuo ove predloge. Kolege iz GUEA su rekli da nismo tu ponudili nove opcije. Ukoliko želimo predvoditi borbu protiv klimatskih promjena, moramo imati svoje vlastite politike. Komisija je ponudila zamisao recikliranja plastičnog otpada. Zemlje koje manje recikliraju morat će platiti malo više. A gospodin Monti je ponudio mogućnost doprinosa ETS-a. Željeli smo tu izbjeći dumping što se tiče zaštite okoliša koristeći mogućnost uvođenja obveze za uvoz proizvode iz zemalja sa visokom razinom emisije. Jasno mi je da postoje tu neke ideološki sukobi što se tiče oporezivanja i samog europskog projekta, ali Europski parlament mora biti ambiciozan i mi moramo biti ambiciozni kada razmatramo ove mogućnosti za vlastita sredstva. Financijski prihod Europe već se koristi, pa zbog čega to ne spomenemo, ne kažemo to, komisija ima uredbu koja govori da postoji sistem koji se bavi kompenzacijom, pa zbog čega to ne bismo i uključili. Dakle, to je duh u pozadini mog prijedloga. Ispričavam se ako sam odužio, spreman sam na raspravu o svim amandmanima, pregovore i sastavljanju konsenzusa. Dobro, rok za podnošenje amandmana je 4.9. Amandmane razmatramo desetog na odboru ekoni. glasati na Ekonu 8. ili desetog. Sljedeća točka dnevnog reda 17. Zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije. Dakle, prilično važno kad se sjetimo o istražnih povjerenstava takse 1, takse 2, pana. Izvjestitelj je Miguel Vjegaš. Nadležni odbor Juri. A Ekon je pridruženi odbor prema e, članku 54 uz isključivo nadležnost za oporezivanje tržišnog natjecanja. Miguel, izvoli, četiri minute. Mislim da ovo izvješće bi trebalo prikupiti širok konsenzus. Siguran sam da svi razumijete važnost ove teme. Mm, tako da sam optimističan oko toga da ćemo i doći do konsolidiranog teksta koji će odraziti sve naše želje. Izvješće pred vama sam pokušao poboljšati, pokušao sam niz stvari učiniti s njim, no ako pokušam sažeti, zapravo sam želio poboljšati definiciju proširiti obuhvat primjene same direktive postoji jedna ideja o tome da stvari ne mogu funkcionirati jer samo vlade mogu odgovarajući nadzor ponuditi. No, mi smatramo da je zabrinjavajuće staviti previše odgovornosti na zviždače, a ne da i države odrađuju svoj dio posla. Dakle, države ne mogu same od, odreći se odgovornosti da pružaju određen nadzor, provode istrage. Tu je niz drugih važnih pitanja. Usredotočit ću se sada na dva. Moramo zajamčiti anonimnost temeljem iskustava iz prošlosti i kontakata sa zviždačima u prošlosti. Oni se moraju osjećati sigurno. pri prijavljivanju problema. Svima je jasno zbog čega to, to mora biti anonimno i to mora biti zajamčeno pravo. Postoji u ovom prijedlogu jedna zamisao prema kojoj bi eksterni kanali trebali biti podložni internim kanalima, što ja mislim da nije nužno. Načelo bi tu bilo da zviždač najprije treba unutarno, jedno interno izvješće napraviti unutar poduzeća, te kad se te mogućnosti crpe, može preći na neke vanjske ili eksterne kanale. Mislim da je to donakle pretjerano jer se čini da ne uzima u obzir iskustava zviždača tijekom proteklih godina. Danas dakle ćemo moći povesti dobru raspravu koja će poboljšati ovaj prijedlog koji sam po sebi već jedan korak naprijed, no ovo je tema koju doista trebamo na odgovarajućoj razini raspraviti i tu ima još stvari koje možemo popraviti. Hvala. za, a sada za EPP bi trebao biti Vena Langa, ali nije ovdje. Zamjenjujemo ga ovdje netko, čini se da ne, pa onda dobro za e SED. Gospodin Kofat, ne. Ole Ludvigson, Ole, izvolite. Hvala, govorit ću ime Jepe Kofoda. SID toplo pozdravlja prijedlog komisije. Prijedlog koji je odbor izvjestitelj Jurija već osnažio poboljšao uvodeći zaštite i mogućnosti za upozorenja na kršenje prava Europske unije te i bolju zaštitu zviždača i profesionalnu i privatnu sigurnost zviždača. Jasne su prednosti ove direktive, provedbom ovoga možemo uvesti minimalan standard kako bi postao jedan okvir zaštite zviždača diljem Europske unije. No istodobno će se omogućavati da države članice provedu čak i snažnije oblike zaštite. To je već godinama prijeko potrebno i parlament je pritiskao komisiju da ponudi ovakav prijedlog. I to je doista važan korak naprijed i pokazatelj koliko cijenimo rad ovoga odbora i posebnih istražnih odbora za financijske zločine. Odbor Ekon ima posebnu odgovornost pobrinuti se da dođe do bolje zaštite zviždača u Europi. Dokumenti iz Paname, iz Paradise, Leaks eh, i skandal iz Danske banke su svi bili otkriveni razotkriveni hrabrim aktivnostima zviždača. Da nije bilo moralnosti i principijalnosti zviždača, ovakvo međunarodno pranje novca i izbjegivanje plaćanja poreza moglo bi se nastaviti još godinama. Moram podsjetiti kolege da je ovaj odbor glavni zakonodavni odbor za ovim skandalima i zbog toga moramo izvući pouke iz prethodnih slučajeva te primijeniti naučeno u direktivi. Na temelju našeg prethodnog rada u ovom odboru te u odborima takse, takse 2, pana i trenutnom radu takse 3. Znamo da zviždači u slučajevima koji se tiču multinacionalnih banaka i poduzeća su bili podložni podvrgnuti kriminalnim kaznenim optužbama, dok poduzeće koje su počinile same financijske zločine su zapravo izbjegle bilo kakve zbiljnije kazni. Također znamo da određeni broj međunarodnih žviždača koji su u multinacionalnim poduzećima se ne usude ništa reći zbog straha od odmazde. Znamo i da suradnja između država članica može biti problematična kako interno, tako i van granica. Vidimo kako nadležna tijela ne obavještaju, ne obavještavaju druga tijela drugih zemalja. A u nekim slučajevima čak rade i jedni protiv drugih. Zbog toga je potrebno usredotočiti se na prekograničnu suradnju a osobito moramo poboljšati sigurnost radnika te olakšati prekogranično izvješćivanje koje u svakom pogledu moramo osnažiti. Nastavit ćemo raditi na temelju predloga komisije, izvjestitelja odbora Juri i pokušati osnažiti ovaj dosje, osobito što se tiče zaštite zviždača u multinacionalnim i financijskim institucijama. Hvala. Hvala Ole u ime ECR-a. Hvala. E, Ole, Robert Cile bi sada bio na redu. Imali nekoga zamjenika? Ne. Onda Zalde, Hvala predsjedniče. Uh, first to thank uh, Miguel e, Prvo želim zahvaliti Diego Vegasu na ovom izvješću, jako važnom. E, I tako da možemo zapravo vidjeti kako se radi na zaštiti zviždača koji igraju važnu ulogu u ovom e, novom zakonodavstvu. Njih doista treba e, zaštititi posebice od osvete i odmazde jer nemaju tu zaštitu u svim zemljama članicama. Tako da zapravo tu možemo harmonizirati najbolje prakse diljem zemalja članica jer zapravo mislimo da je to ključno pitanje ovdje. Također u ovom izvješću trebamo e, nešto spomenuti kriminal i Također, kiberterorizam koji bi trebao također biti negdje u našim mislima. Znamo da to postaje doista relevantno i zabrinutost e, za naše građane. Također sa koordinatorima smo bili u Sjedinjenim državama i glavna zabrinutost koja se zrazna američke vlasti upravo su bili kibernetički napadi, veći od e, financijske krize i a, također ima niz alata i politika za to, ali svejedno se boje e, napada takvih napada kao glavnu kao metu jer e, postoje mnogo mnoge stvari gdje ova tehnologija otvorena napadima. također što se tiče EU prava, treba razmisliti u okviru prava Europske unije o tome da postoje brojna kršenja prava Europske unije što se tiče primjene u brojnim zemljama članicama. Znate, svake godine komisija E, pokreće tisuću e, postupaka za nepoštivanje propisa Europske unije protiv države i Mario Draghi također prvo u ovom domu, u odboru Ekon, vrlo gorljivo govori o tome. To je prvi put da sam vidio, jedini put da sam vidio predsjednika Drage da optuže zemlje članice da ne e, provode EU pravo. I to je upravo zbog te ne e, primjene direktive o kasnom plaćanju da je uzrok e, krize sa lošim kreditima, dakle govorimo o kršenju prava i obvezama prava Europske unije i obvezama zemlje članice u tom pogledu. A tu treba jačati upravo primjere dobre prakse. Hvala. Hvala. Guje, TD se nisu javili. Dobro, a mogu li vas onda izvijestiti o tome kako izgleda daljni postupak četvrtoga, devetoga u četiri je rok. Ako smijem uputiti na to da amandmani mogu biti dostavljeni samo na engleskom. Jesam li ja to sada ispravno rekao? E, I također želim osobno reći da mi se to baš ne čini, baš uspjeli. I je to uopće ispravno, ali dobro. Razmatrat će se 24. rujna, također glasati u Ekonu i E, također 10.10. 10. u Juriju, u glavnom odboru i smije biti dostavljene samo na engleskom kao što sam rekao. E, točka dnevnog reda 18, prekogranične konverzije, spajanja i tako dalje. Glavni odbor ovdje je odbor Juri. A sada Dajemo riječ o Ludvigsenu, izvoli. Te Ole. Danas e, moramo poticati e, prekograničnu mobilnost tvrtke, e, tvrtke u, preko, u jedinstvenom tržištu i kako bi bolje iskoristili potencijal internog tržišta, ali važno je također da sve mjere omogućavaju lakše E, lakše prekogranično e, poslovanje, ali isto tako da im postoje mjere koje će omogućiti samo e, takve, takvo kretanje zbog fiskalnog i socijalnog dumpinga. Ovo je dobar okvir za ovu raspravu i u predlogu svog mišljenja fokusirao sam se na ono što mislim da je u nadležnosti odbora Eko. Ne govorim ovdje ništa o aspektima e, koje uključuju konzultaciju zaposlenika. Postoji tu potreba za određenim pojašnjenjima u predlogu i moramo osigurati da jamstva budu također primjenjiva, da budu zatvorene eventualne e, praznine u zakonu. Također e, onemogućiti obilaženje poreznih odredaba. Pa prilažem da se uvede dobra definicija, ispravna definicija da bi se definiralo što je umjetni, to točno umjetni aranžman. Ako ta definicija nije jasna, to će omogućavati zemljama članicama da to na nekonzistentan način tumače. a ne želimo da zapravo e, ljudi uspostavljaju lažne tvrtke e, koje to su pod svaku tvrtku cijenu treba izbjeći. Također trebali bismo e, promijeniti područje primjene kako bismo obuhvatili i prekogranična spajanja. Moramo je osigurati da se zatvore potencijalne praznine, da se stvori maksimalna razina jasnoće. Ideja ovakvog umjetnog aranžmana treba uključiti uspostavljanje odgovarajućih zahtjeva za stvarnu poveznicu s dogotičnim teritorijom te spriječiti zlouporabu slobode nastana, posebice kada govorimo o pitanjima kao što je e, izbjegavanje poreza. E, komisija je spominjala da bi to mogli recimo preispitivati neovisni stručnjaci i tako dalje, no onako kako ja to vidim, to bi zapravo trebalo ipak raditi javna tijela i zato sam e, predložio niz amandmana na tu temu. U predlogu zapravo ne postoji mogućnost za ex post nadzor ili provedbu, što je važno jer Nekada nije lako unaprijed e, definirati umjetne aranžmane, pa zato e, sam podnio amandman koji upravo o tome govori, znači kada su situaciji kada dođe do prekogranične konverzije po e, gdje treba ispuniti ove uvjete. Na posljedku ne znam bili i prekogranična razdvajanja bi trebala biti uključena ovdje ili možda samo neka razdvajanja. Ne znam niti je li to dobra ideja. Naime, postoje određene poteškoće koje, ukljuju, koje su povezane s time, koje mislim da bi trebalo brisati iz prijedloga. Mislim da sam za konstruktivnu raspravu u sljedećim tjednima i fleksibilan sam i nadam se također da će i drugi biti isto takvi. Trebamo naći zajednička rješenja sa širokom potporom, a koja će omogućiti našem odboru da e, napravi dobro izvješće. Hvala, Ole. E, za EPP, Ana Sanders. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih željela e, ispričati Andresa Švaba koji nije mogao danas biti ovdje i ja ću pročitati njegovu bilješku. Andreas Švab pozdravlja komisijnu inicijativu vezano uz e, znači e, presudu Europskog suda revizorskog suda i u tom smislu trebamo stvoriti situaciju gdje će e, europske e, kompanije se moći lakše i spajati ili odjeljivati. Trebamo e, stvoriti znači zakonodavni okvir i treba biti konzistentan e, uzimajući u obzir postojeću zakonodavstvo. Isto tako nakon usvajanja ove direktive poduzeće ne smiju biti u lošoj poziciji što se tiče slobode nastana onako kako je to interpretirano od strane Europskog suda. Nažalost ovo nije osigurano od strane e, prijedloga komisije. Gospodin Švab zahvaljuje izvjestitelju na nacrtu mišljenja gdje e, rješava cijeli niz e, elemenata prijedloga komisije i to će biti predmet e, rasprave u parlamentu da Andreas Schwab E, misli da što se tiče e, članka 36 i 160d vezano uz uvjete prekograničnih konverzija i e, razdvajanja je vjerojatno nije u skladu sa sudskom praksom Europskog suda koji govori o tome da ne smijemo imati znači disproporcionalnost. To stvara također i nesigurnost e, vezano uz e, zakonodavne e, odredbe. A Također je to upitno što se tiče zakona za poduzeće. Ove članci će e, stvoriti nesigurnost, zbog toga EPP izvjestitelj smatra da se to mora u potpunosti e, odbaciti. E, izvjestitelj u nacrtu mišljenja predlaže rješenje, no nažalost to ne rješava zabrinutosti Andreasa Švaba on smatra da sugerirane odredbe što se tiče neovisnih stručnjaka idu predaleko dodana vrijednost dubinske analize od strane takvih neovisnih stručnjaka e, dodatno e, pravilima za relevantne dionike drugdje e, u prijedlogu je nešto što se dovodi u pitanje. Isto tako kao i u drugom, drugim dijelovima prijedloga E, imamo znači nedovoljne e, argumente što se tiče postojećih pravila spajanja i izmjena u tom smislu. E, izvjestitelj za EPP u svakom slučaju se veseli plodonosnoj suradnji. Hvala. Stanislav. Szanowny panie Zahvaljujem. dragi kolege, Izvjestitelj može računati na potporu ECR-a u većini amandmana jer njima cilj borbe protiv porezne prevare. Također smo zadovoljni vašim prijedlogom i definicijom takozvanih umjetnih tvorevina, umjetnih aranžmana, artificial arrangements. Mislimo da je to veliki korak naprijed. No, ECR ima neke rezerve koje se e, tiču nekih drugih koncepata. Naime, e, e, podjela poduzeća, to ne bi trebalo isključiti iz područja primjene, a što se tiče nadzora i sankcija, imamo novi članak i mislimo da te odredbe zapravo nisu potrebne jer i sada zemlje članice već imaju e, vrlo učinkovite mjere e, za kažnjavanje takvih e, vrsta djelovanja. Dakle, to bi zapravo bilo dvostruk, udvostručavanje napora i nepotrebno. A što se tiče interesa samih e, potrošača, što se tiče e, doprinosa, socijalnih doprinosa, e, zapravo ista priča. Imam još neke komentare koji se odnose na to kako bi trebalo funkcionirati ovo sa neovisnim stručnjacima, Osim u članka 86c i uvjeti za prekograničnu konverziju, no E, pričekat ću još jedan sastanak. Naime, EC će dati amandmane uskoro sa objašnjenjima i e, sa mjerama za borbu protiv porezne zlouporabe i mogućnosti koje postoje za zemlje članice u ovom području. Dakle, drago nam je što evo postoji dovoljno prostora za manevarskog prostora i nade u dobru suradnju. Hvala. Hvala za Alde, Ramon Trimoze. Hvala. Još jednom. Još jednom želim zahvaliti izvjestitelju na svom trudu koji su posvetili ovom radu koji je važan također za produbljivanje europskih interesa i onoga što smo radili, dovršetka onoga što smo radili u posljednjim godinama. Dakle, važno je omogućiti tvrtkama potpunu slobodu nastana diljem EU teritorija, a to je posebice važno za male i srednje tvrtke, jer male i srednje tvrtke obično imaju, su pod udarom negativnog utjecaja disperziranih i e, različitih fragmentiranih nacionalnih propisa kod spajanja i razdvajanja. Znači posebice je važno jačati agendu za sprečavanje izbjegavanja oporezivanja kako bi se sve provodilo u skladu sa obvezom oporezivanja. Digitalizacija također je važna jer ona može omogućiti smanjenje troškova za male i srednje tvrtke, a važno je uspostaviti konzistentni pravni okvir za jedinstveno tržište koji će dati više sigurnosti tvrtkama u prekograničnom radu. Izvjestitelj e, se fokusirao na pitanjima rad, tržišta rada, ali e, smatra također da bi to trebalo E, fokusirati još e, na način koji ćemo pokazati u našim amandmanima, a važno je također imati neovisnog stručnjaka ili barem neku treću stranu koja će ocijeniti cjelokupni rad. Tako da se nadamo da ćemo dalje raditi zajedno na poboljšanju i što je šire mogućem e, konsenzusu za plenarnu. Eto, hvala. Hvala. Za zelene se nitko nije javio, ali Sven Gigold je ovdje, pa evo za zelene sve na dvije minute. Izvolite. Hvala. Evo, prije svega bih htio naglasiti da predlog komisije na neki način e, govori dvostrukim jezikom. Nakon presude Europskog suda s jedne strane ima za cilj na neki način ograničiti štetu koju je donijela presuda kako bi se zemljama članicama omogućilo ograničavanje konkurencije i tako dalje. No, cilj je zapravo povećati konkurentnost za nastan tvrtki i prebacivanje sjedišta nekih operacija i mi nikako nismo uspjeli shvatiti e, to tako da e, bi e, socijalno tržišno gospodarstvo bilo u konkurenciji za privlačenje poslovanja nego da bi obveze trebale biti utemeljene tamo gdje se poduzeće nalazi. Znači treba, kao što kaže izvjestelj, definirati umetne aranžmane, a ne prepustiti to zemljama članicama. Znači to treba pojasniti kako bi e, konkurencija funkurirala na odgovarajući način, a ne da bi se zemlje članice trebale boriti sa umjetnim ili e, poticajima koji su povezane sa E, zakonom, e, sa, socijalnim i drugim zakonodavstvom, radnim zakonodavstvom da privlače tvrtke. Tako bi se moglo vratiti malo mira na zajedničko tržište i izbjeći da e, građani okrenu leđa europskoj ideji i ojačat ćemo naravno ovo u tekstu kada se govori o umjetnim aranžmanima i ekonomskoj djelatnosti, stvarnoj djelatnosti i odredbe posebice koje se odnose na neovisne e, stručnjake bi trebale biti brisane, a trebali bismo vidjeti još e, e, propise o transparentnosti kako bi se to moglo vratiti na pravi put. Evo, hvala Sven. za Martin Scherer. Hvala predsjedniče izvjestitelju. E, presuda Europskog suda donesi jednu reformu, odnosno konkretizaciju slobode nastana, a to se odnosi i na e, fuzije, spajanja i razdvajanja i tako dalje. I ljevica ima politički fokus na tome da se e, štite interesi i posloprimaca E, i e, zato u predlogu izvjestitelja, odnosno u mišljenju, ovaj predlog za brisanje poglavlja četvrtoga, e, mislim da mi podupiramo brisanje poglavlja četiri upravo jer mislimo da bi se to moglo krivo iskoristiti i Znači ove zabrinutosti i kritike izrazile su i civilno društvo i e, sindikate i drugi. Pozdravljamo definiciju također e, umjetnih tvorevina i podupiramo vas u tome. I također e, načelnu tendenciju koju čitamo ovdje za jačanje prava posla primaca i također Ehm, ehm, izbjegavanje lažnih tvrtki i premještanje iz poreznih razloga. I na kraju ehm, mi kritiziramo sljedeće, a to je da ne vidimo da bi se ovdje govorilo upravo E, o jačanju prava e, zaposlenika e, na sudjelovanje u odlučivanju kod prekograničnih promjena poduzeća. Gospođa Kapel nije ovdje, pa za NF kolega Nećete? Dobro. Onda vraćam e, riječ izvjestitelju da nam dade završnu riječ današnje e, diskusije. Hvala što ste mi ponovno dali riječ. Zahvaljujem na prijedlozima koje smo čuli. Čuo sam cijeli niz različitih stajališta. Napravit ću što je u mojoj moći kako bi postigao dobar sporazum gdje ćemo postići potreban kompromis. Moramo svi zajedno raditi ovdje i ići u istom pravcu kako bismo pronašli rješenja za ovo važno pitanje. Hvala znači, još jednom što ste mi dali riječ. Uzet ću na znanje i u obzir sve ono što sam čuo. Hvala vam da, evo mogu reći samo da je rok za amandmane deveti, A zatim ćemo raspravljati osmog ili 9 eh, listopada i na kraju 18. listopada o tome glasati. Odbor Juri 19.10. Evo, hvala, dragi kolege i kolegice. Juri comes back at um, 4.30. And he will uh, Predsjednik dolazi u 16.30 i on će voditi ovu sljedeću točku dnevnog reda. Onda predlažem da uzmemo petminutnu stanku, da se pripremimo za ovu važnu raspravu. Zahvaljujem na razumijevanju i Nadam se da ćemo imati plodnu raspravu nakon toga. Znači, nastavljamo sa sastankom u 16.30. Hvala.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 save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 Dragi kolege, predlažem eh, da nastavimo s eh, radom, znači prelazimo na 19. Eh, točku dnevnog reda, nadzor na delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Mi ćemo se danas usredotočiti na STS. Kao što znate, radi se o uredbi koja je u siječnju stupila na snagu, a 2018. A znači primjenjivaće se od 1. siječnja 2019. godine i zbog toga je od hitnog značaja da se određene mjere iz druge razine usvoje mi e, ovdje raspravljamo o cijelom setu nacrta tehničkih standarda koji su pripremljeni a neki su u tijeku pripreme i to od strane ESME i EB e tu imamo znači uključenje tehničkih standarda za informiranje o STS-u i notifikaciji, isto tako informacije koje se trebaju dati kad imamo dozvolu za treću stranu, imamo također i sukladnost sa STS, imamo standarde EBE o homogenosti i zadržavanju rizika. Evo, Radi se o velikom broju stranica i zbilja je korisno i dolazi u pravo vrijeme ova rasprava danas ja pozdravljam znači ovdje i e, predsjednika ESME Steven Major, Pierre Sahabena, e, direktora za bankovna tržišta, inovaciju i potrošače u okviru EBE e i Feliciju Stanesku koja je na čelu znači jedinice za financijsku E, i usluge i financijsku politiku te međunarodne, e, međunarodna pitanja u okviru DG FISME. Imaćemo znači predstavljanje RTS-a, a od strane komisije isto tako i mišljenje što se tiče samog sadržaja i tajminga. Jako je važno da se dobro pripremimo za ovaj rok koji nam se velikom brzinom približava. Moramo imati dovoljno vremena kako bi svi dionici bili spremni. Posjet ćemo, počet ćemo sa prezentacijom gospodina Stevena Mejra. Pet minuta, izvolite. Hvala vam lijepo, Roberto, što ste mi dali riječ i kao što ste sami već u uvodnim izjavama spomenuli, dio posla već je odrađen, dakle tehnički standardi i TS-ovi su tu, no još neke je potrebno dovršiti kasnije. Zahvaljujem doista odboru Ekon što mi da priliku da sudjelujemo u ovom nadzornom zasjedanju. Kao što svi znate, regulativa je ključni stup projekta Unije kapitala i stavlja pod odgovornosti ESME cijeli niz ključnih zadataka. Od stupanja na snagu uredbe prošlom siječnju ESME napredno radila da podrži glatku provedbu prije nego što na snagu stupi samo uredba 1. siječnja 2019. Na taj način e, cilj ESME bio je i ostaće pobrinuti se da ciljevi su zakonodavaca budu ostvareni. U mom današnjem doprinosu sažet ću osnovne elemente nedavnih aktivnosti ESME. Za početak želio bih istaknuti mm, jedno krovno načelo esmenog rada na sekuritizaciji, a to je da se pobrine da postoji visoka razina transparentnosti i zaštite ulagača i istodobno da koliko je moguće ograniči bilo kakve dodatno regulatorno opterećenje onim strankama koje su uključene u transakcije sekuritizacije. Potreba visoke transparentnost je jedna od najvažnijih lekcija iz financijske krize, a rezultat cirkulizacije pod stresnim uvjetima to pokazuje. Po meni, povećana transparentnost tržišta sekuritizacije i međusektorske konzistentnosti regulatornih zahtjeva dalje će poboljšati povjerenje u tržište sekuritizacijsko i osnažiti e, bazu našu ulagača i time i potaknuti stvarno gospodarstvo. U lipnju 2018. ESMA je podnijela cijeli prvi niz tehničkih standarda komisiji koji pomažu u STS kriterijima i taj nacrti tehničkih standarda određuju informacije i format koji bi inicijatori sekuritizacije trebali koristiti pri obavještavanju ESME da njihove transakcije ispunjavaju kriterije STS također je ponijela tog mjeseca drugi komplet tehničkih standarda vezani uz STS kriterije. Taj nacrt pravila pokazuje informacije koje bi sva nacionalna tijela NCAV morala primijeniti kada određeno poduzeće se prijavi za autorizaciju kako bi se pokazalo da li se pridržava kriterija STS. Uredba predviđa da na temelju jednostavne, jedinstvene točke koje autorizator poduzeće može pružiti ovakve usluge diljem Europske unije. Uz to, prošli tjedan jesmo e izjavila cijeli novi niz tehničkih standarda o informacijama koje je potrebno razotkriti za sekuritizacije. Kao što znate, rok za podnošenje toga je tek 18. siječnja 2019 kao što je Roberto rekao, no ESMA je odlučila svoje resurse preraspodijeliti kako bi to malo unaprijedila i to sam objasnio u svojem pismu komisiji su zakonodavcima u prošlom travnju. Na taj način poplaćat ćemo put rješenju koje bi moglo izbjeći nepotrebno opterećenje tržnih dionika koji bi tada morali primjenjivati dva kompleta e, obrazaca s obzirom na privremene odredbe regulat, regulative o sekuritizaciji. Imamo na umu tu da ti obrazci su vrlo detaljni tako da kako bi se ovo postiglo i ostvarilo, od ključne važnosti je da komisija i usvoji te tehničke standarde što je prije moguće. Također očekujem da će trud ESME na razvijanje obrazaca koji će biti konzistentni uz trenutne tržišne prakse, primjerice izvješćivanje od SCB-ovim zajmovima, da će sve ukupno smanjiti troškove provedbe samim tržišnim sudionicima. Zahtjevi za razotkrivanje informacija koje sam već spomenuo e, zapravo pokušavaju pružiti ulagačima, nadležnim tijelima i drugim javnim tijelima dostatne informacije da ispune dužnu revnost i obavezu za nadzor koja proizlazi iz uredbe. Zbog toga što su sekuritizacije toliko heterogene, ESMA je razvila obrazce koji zapravo pokrivaju najčešće tipove e, izloženosti u europskim tržištima sekuritizacije, primjerice hipoteke, zajmove malim i srednjim poduzetnicima, zajmove za vozila. Također se pokuša obuhvatiti informacije o tranšama i obveznicama svih, svih sporazuma, o njihovoj strukturi i o njihovim rezultatima. S obzirom na te sve detalje, smo je morala pronaći E, mogućnosti za one situacije gdje se ne može izvijestiti o svim podacima. Primjerice, sekuritizacija može uključivati zajmove koji su davno započeli kada su regulatorni bili različiti. Što nije nužno problem zbog toga što stari zajmovi koji imaju dobre rezultate statistički će vjerojatno biti u redu i u budućnosti. No, to znači da predloženi standardi se moraju obuhvatiti situacije gdje se podatke ne može unijeti u obrazce. Dakle, standard uvozi uvodi standardizirane kodove kako bi se e, tijela koja ispunjavaju obrazne, obrazce mogli objasniti korisnicima podataka zbog čega neke informacije ne mogu pružiti. Također želio bih vam nešto reći o drugim aktivnostima ESME koja ima se paralelno bavi kako se jedinstveni pravilnik razvija i kako bi se na odgovarajući način zakonodavstvo provelo. Prije svega radimo na izgradnji sposobnosti ESME da objavljuje obavijesti STS-a koje sam već spomenuo, jer sekuritizacija može biti potvrđena tek nakon što se dobije etiketa STS-a i smanji se zahtjeve za kapital ukoliko se to sve skupo pojavi na službenim stranicama ESME. E. Također, jednom kada zakonodavstvo stupi na snagu, ESME e će dalje pružiti podršku nacionalnim zakonodavstvima i nadzornom konvergencijom se baviti cijelo vrijeme, jer je to važno kako bi došlo do dosljednje provedbe e, okvira STS-a. Korištenje trenutno trenutnog stručnog znanja ESME ESMA će slijediti ovaj mandat koji je dobila na temelju odluke odbora i provoditi nadzorni okvir takozvanih repozitorija sekuritizacije. I tu bih istaknuo važnost nedostatnih resursa koje smo imali u proračunskom prijedlogu iz 2019. od strane Europske komisije. S obzirom da je proračunski proces još uvijek u tijeku, doista se nadam da će Europski parlament podržati e, zahtjev ESME za odgovarajućim resursima kako bi ESME mogla uspješno i na vrijeme e, dati rezultate i ispuniti svoje zadaće na temelju postojeće regulative. Hvala na pažnji, radujem se vašim komentarima i pitanjima. Thank you very much. Hvala. E, a sada za EBU gospodin Fjers. Aben, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala što ste nam e, E, pozvali da znači razmijenimo mišljenja što se tiče tržišta STS-a. Možemo reći da smo zajedno surađivali s kolegama kako bismo imali zbilja dobru implementaciju regulacije na području sekuritizacije. Imamo puno toga za napraviti budući da EBA ima 28 regulatornih mandata. Mi se usredočujemo na šest njih kako je važno e, kako bismo na pravi način osigurali funkcioniranje E, znači tržišta sekuritizacije. U e, srpnju smo objavili znači e, RTS-ove koje se tiču homogenizacije, isto tako zadržavanja rizika, to su posebno čekala tržišta jer su to zapravo zahtjevi za sekuritizaciju, a tu imamo znači taj e, koktel STS. Moramo u svakom slučaju e, identificirati rizike i mi smo to dizajnirali iz perspektive ulagatelja kako bismo olašaki, olakšali njihovu procjenu e, rizika i isto tako olakšali izbor proizvoda eh, sekuritizacije. Imali smo znači eh, RTS-ove e, e kao rezultate diskusija i u privatnom sektoru i sa svim e, dionicima i tu smo željeli zapravo postići pravu ravnotežu s jedne strane dovoljno dovoljnih pravila kako bismo znači imali taj pravni okvir za homogenost i prevenciju da se različiti rizični krediti pomiješaju i stvore jedni vrijednosni papir no s druge strane ono što je izuzetno važno je da e, ne stvorimo e, temelj da se previše favoriziraju velike e, banke sa velikim bilancama ono što je izuzetno važno je da smo proveli konzultaciju i kako bismo postigli tu ravnotežu i mislim da smo ju e, napravili. Želimo također i e, reći nešto četiri uvjeta za homogenox. Mi smo to osmišljili kako bi znači legalni mandat se u potpunosti e, proveo. Imamo znači te faktore koji su povezani sa kreditnim rizicima, ugovornim rizicima, isto tako izloženosti što se tiče preplaćanja. Također imamo i također različite kategorije što se tiče same imovine. S druge strane, drugi nacrt RTS-a, e, znači prijedlog rts a je vezan uz e, zadržavanje rizika. Da, nećemo tu e, činiti neke nepotrebne izmjene, no u svakom e, slučaju smo neke izmjene e, uveli. Ne želimo, znači da tu imamo hedging, isto tako želimo jasnije osmisliti E, znači tu obvezu takozvani sole purpose da, kako bismo bili sigurni da nemamo ustanovljenje inicijatora samo u svrhu izlaganja sekuritizaciji. Isto tako ono što je važno je da stvorimo legalnu sigurnost, isto tako harmonizaciju pravila, isto tako eliminiramo regulatornu arbitražu. Mi isto tako radimo i na sljedećim e, e zadaćama na zadaći što se tiče Kirbija, znači imamo znači kalkulaciju kapitala sekuritizacije kako bismo olakšali posao ulagateljima, no isto tako imamo i e, proračun što se tiče ponderiranih e, maturiteta za tranše sekuritizacije kako bismo stvorili znači pravi legalni okvir i to u okviru e, deadline rokova za e, sljedeću godinu. Također govorimo o smjernicama smjernicama, to se, e, time će se stvoriti jedna interpretacija kriterija STS-a. To će biti važno i za e, e, sponzore i za inicijatore i za ulagatelje. Mi ćemo isto tako nastaviti uskoro surađivati sa ESMom i EIP EIOP-om kako bismo e, konzistentno e, ostvarili suradnju među sektorima i stvorili interoperabilnost ovih pravila koje mi e, proizvodimo. Hvala. Sada Felića Stanesku, izvolite. Hvala. Hvala što ste nam dali riječ. Znači, oživljanje tržišta sekuritizacija je nešto što je izuzetno važno. Znači imamo tu agendu kako bi se stvorio bolji integrirani e, sustav tržišta kapitala. Imamo tu sveobuhvatnost, no time dolazi i složenost. E, imali smo razinu 1 gdje smo imali mandat za komisiju da se ostvori cijeli niz regulatornih e, tehničkih standarda na različitim različitim područjima. A tu se, znači, uključuju se i tržišta sekuritizacije. Tu su ti standardi važni kako bismo znači ostvarili znači operativnost tog tržišta 1,4 milijarde eura u Europi i to u trenutku kad se pravila počnu primjenjivati u siječnju. Što se tiče STS, sekuritizacija, važno je da imamo tehničke standarde za eh, homogenost. Moramo to usvojiti, EABA ih je osmislila, a imali smo također standarde ESME e o notifikacijama STS e, sekuritizacija, onako kako je to proizvela, znači ESMA. E. Trebamo u svakom slučaju stvoriti sustav za pravu interpretaciju kriterija STS-a. Što se tiče sveobuhvatnih tržišta sekuritizacija, imamo dvije važne stvari. Prvo, Radi se o tehničkim standardima koji pojašnjavaju znači zahtjeve za davanje informacija ulagateljima. ESMA je znači o tome, na tome radila, s druge strane imamo to zadržavanje rizika, EBA je na tome radila. Ta dva standarda i smjernice se trebaju usvojiti što je prije moguće. Imali smo e, znači i uski nadzor e, nad e, na osvajanju ovih mjera u okviru razine 2. E, Željela bih zbilja zahvaliti na tom radu tijekom ljeta. Možemo reći da je EZA provela tijekom e, ljeta e, obavila veliki posao i to u okviru e, zakonodavnih odredbi. Možemo reći da su ti zahtjevi se u ovom trenutku postigli, a negdje čak imamo napredovanje. U ovom trenutku je komisija dobila sedam nacrta tehničkih standarda, a e, mi ćemo e, se truditi što prije ih usvojiti. Što se tiče dodatnih testova, nadamo se da će stići na vrijeme. Oni koji su pre e, ostali nisu kritični za operabilnost tržišta, no naravno njihovo usvajanje će omogućiti lakšu primjenu svih mjera. Hvala. A prije nego što dam riječ izvjestitelju, spomenuli ste proračun, a što se tiče te točke, današnje glasanje nije bilo previše pozitivno, no u svakom slučaju ćemo se truditi i ja se obvezujem da ćemo poboljšati situaciju zajedno sa odborom eh, za proračun. And um, okay, so uh, I will now give the floor to Paul Tang, please. A sada ću dati riječ Paulu Tangu. Hvala. Da, vraćamo se s praznika, imamo znači zbilja taj veliki obojam posla. Dobro započinjemo. Hvala. Zbilja je e, i Esmi i Ebi na obavljenom poslu da znam da nemate uvijek na raspolaganju dovoljno osoblja i imate jako veliki obujam posla, nekad to ide u velike detalje i to u velikoj mjeri cijenimo. A Opći dojam je da sve to ide u pravom smjeru kako bismo e, osmislili pravo tržište za sekuritizaciju. Imam određena pitanja. Ja sam e, na neki način istaknuo i diskusiju koju smo imali u parlamentu. Radi se o ključnim temama. Neću sada E, govoriti o tome da sam ulazio u sve detalje, ali ono što je izuzetno važno je da osiguramo da rasprava koju smo vodili u Europskom parlamentu se na pravi način odražava u e, znači ovom sekundarnom zakonodavstvu. Što se tiče znači ovih e, autorizacija e, i zahtjeva od trećih strana, imali smo znači zahtjeve na imamo zahtjeve na granicama također operativna jamstva i tu se postavlja sljedeće pitanje. Može li e, to ne može biti operacija samo gdje ćemo E, staviti križiće u kućice, nego kako ćemo to sve skupa i e, nadzirati. Ponekad, ako imamo kasnije zahtjeve, ako se određeni ne dozvole povuku, kako e, onda riješiti tu situaciju. Zapravo na neki način iz rasprave u parlamentu proizlazi to da je postao strah da ćete se tu samo raditi o određenom štambiljanju, ne i pravom nadzoru. Važno je imati na umu da e, moramo imati prave i kvalitetne podatke, oni uvijek to nisu. Nekad imamo podatke loše kvalitete. Ja ne govorim e, o tome da to e, da možemo sad proglasiti da su podaci uvijek e, u redu, ali u svakom slučaju u parlamentu smo vodili raspravu vezano uz to, a e, postoji strah da primarno zakonodavstvo govori o tome da moramo dati da moramo imati vjerodostajne informacije, da li je tomu tako ili ne. U svakom slučaju je važno, tu se postavlja pitanje isto tako održivog financiranja i što sa jamstvima na području sekuritizacije ako oni koji sudjeluju ne daju prave podatke i ne daju uopće podatke. Evo, to je e, to važno pitanje. Što se tiče ovih obrazaca za davanje informacija, kako će e, se on udaljavati od obrazaca e, od onoga što smo imali u okviru European Data Warehouse ili nekih drugih. Da li postoje neke minimalne izmjene i postavljam si pitanje kako ste osmislili te obrazce, te predloške. A što se tiče homogenosti, postoji znači ovdje e, uravnoteženi akt ali imali smo zbilja u Europskom parlamentu dubinsku raspravu i to odražava koliko je to pitanje složeno e, i zapravo nam je bilo drago što smo ostavili e, EBI da malo pojasni stvari i otiđe dalje nego što smo mi mogli na tom području. No u svakom slučaju važno je e, definirati karakteristike rizika i e, ovih imovine koja služi kao garancija. Kako osmisliti ove kriterije za homogenus, imamo znači e, različite iste procedure za iste, istu imovinu e, i tako dalje. To u svakom slučaju e, stvara sigurni okvir i to je ključni aspekt. Imamo, znači u svakom slučaju imovinu koja ima različite karakteristike što se tiče samog rizika ili tijeka znači tokova novca i to je nešto što se u svakom slučaju mora uzeti u obzir. Također si postavljamo pitanje kako to sintetsko zadržavanje se uzema u obzir. Mi smo u Europskom parlamentu raspravljali o tome i sa EBOM također. To bi u svakom slučaju trebalo biti dio i revizije nakon e, e, znači nakon samih procedure. Postavljamo si pitanje e, znači kako uzeti u obzir tu te, to teoretsko zadržavanje i mislim da tu postoji raskorak između teorije i stvarnosti. Moramo u svakom slučaju prikupiti podatke vezano s tom. U davanju podataka moramo imati neke minimalne e, informacije, minimalna objašnjenja, ali da li je to dovoljno da vidimo koja karakteristika e, vrijednostnog papira, sekuritizacije i tako dalje. Trebamo vidjeti da li postoji uključenje arbitraže ili ne. I na kraju to je povezano sa e, davanjem e, podataka i sa objavljivanjem podataka, a to je da se e, mora provoditi nadzor tih tržišta. Postoji strah nekih članova u Europskom e, parlamentu e, da to može biti na uštrb financijske e, stabilnosti. U tom smislu moramo zbilja prikupiti podatke, analizirati koje su to znači nefunkcioniranja na tržištu i od kuda zapravo dolaze rizici. Hvala. Very much Zahvaljujem lijepo. U ime EPP, u ime gospodina Karasa. Merci, euh, Hvala gospodine predsjedniče. Želim euh, zahvaliti našim gostima koji su danas euh, među nama. Ja bih željela ispričati gospodina Karasa zbog medicinskih razloga. On ne može biti danas s nama. Ja ću pročitati komentare i primjedbe te također njegova pitanja. Kao izvjestitelj za amandmane ECR-a o sekuritizaciji i kao izvjestitelj u Sijeni FPA za uredbu STS, gospodin Karas bi želio zahvaliti svima na današnjim pravodobnom dijalogu. Također bi želio istaknuti koliko je važan nadzor i jasan mandat kada govorimo o prvoj razini, što je također u duhu boljeg zakonodavstva. Zanima ga stajalište ESA o tome da li je nedostajala jasnoća o obuhvatu prve razine vezano uz definiciju mandata druge razine u ovom dosjeu. Nadalje, gospodin Karas pozdravlja napredak s nedavnim predlazima za nacrt RTS e i ITS standarda. Također, još je mnogo posla pred nama, zbog čega bi želio zamoliti jese da potvrde vremenski okvir vezano uz dva RTS standarda ESMA koja nisu dovršena, tehničke savjete ESME te amandman uredbe, odnosno regulatorno-tehničkih standarda e, Emiru od strane sviju nadzornih tijela. Nedavno su objavljeni konačni nacrti RTS ID standarda, pa gospodin Karas ima tri pitanja nadzornim tijelima. ESMI, što se tiče RTS i ITS-a o razotkrivanju informacija, ma početnim konzultacijama e, iz obrazci za izvješćivanje ne primjenjuju se na sekuritizaciju, no u konačnom nacrtu RTS-a, čini se da svi oblici sekuritizacije će morati razotkrivati istu razinu informacija prema aneksima koji su priloženi. Da li sam to dobro razumio i zbog čega ESMA promijenila nacrt RTS-a? Drugo, EBI što se tiče RTS-a o STS-u, homogenosti i kriterijima za to, od ispunjavanja nekoliko faktora homogenosti uz dodatne postojeće uvjete, moguće značajno smanjiti raspoloživa sredstva za sekuritizaciju, pa može li EBA potvrditi da barem jedan faktor homogenosti mora biti uzet u obzir te da uvođenje pragova da li je ono zahtjev iz konačnog nacrta RTS-a. I treće, EBI, vezano za RTS o zadržavanju rizika, da li bi EBA mogla is... objasniti zbog čega u konačnom nacrtu RTS-a dolazi do širenja sintetičke sekuritizacije što nije uključeno u mogućnost zadržavanja rizika D. Također gospodina Karasa zanima da li komisija ima stav o izmjeni konačnih nacrta RTS standarda koji su podneseni od strane ESME i EBE. Zahvaljujem na, na odgovorima koje ću prenijeti gospodinu Karasu. Hvala. Ne vidim da se itko iz drugih klubova javlja za riječ, pa mogu i sam postaviti pitanje ili dva. Konkretno Ebi. Čestito bih i pozdravio rad Esme i Ebe novih prvih pet i IT standarda. Iako je tu još mnogo materijala koji moram proći, mislim da se radi o dobrim standardima u skladu sa zahtjevima. Konkretno me zanima jedna stvar RTS o homogenosti. Nisam siguran da li je došlo do kakvog raskoraka između pozadine cijelog izvješća i jednog konkretnog stavka u GRTS-a zbog toga što 42. točki razjašnjeno je druga to je složena rečenica ali bavi se time da Postoje slučajevi gdje se zajmove može smatrati zasebnom kategorijom imovine jer funkcionalno podvrgavaju se prvom razredu sigurnosti. Stavak 42. Dok u dokumentu 2a i 3 ne vidim zapravo istu stvar. Pa me zanima da li sam protumačio to pogrešno ili postoji određeno proturječje između ovih članaka i stavaka. Odnosno koji je stav EB. Jasno je da postoji jedna fina ravnoteža. pa me zanima objašnjenje tog dijela dokumenta. I koji je vaš stav i namjera? S obzirom na to da u osmom stavku 20. članka govorimo samo o jednom tipu imovine. A 42 kažete da se radi o istom tipu koji je malo drugačije definiran u stavcima 2a i 3. Okay. So if there are, Pravash, you are not point, so we can go back and Steven, you are the first. Steven, izvoli. Hvala na komentarima na o našem dosadašnjem radu. I jasno da je potrebno više vremena da se procijeni cjelokupni rad, ali pozitivni komentari koje smo za početak barem dobili su nešto što doista cijenimo. Prošao bih nekolicinu komentara koji su e, članovi Ekona spomenuli prije svega obrazci za podatke i razotkrivanje informacija, kako smo to razvili, u kojoj mjeri to odstupa od postojećih praksi. Dakle, očito smo svoj rad temeljili uvelike na postojećim obrazcima i postojećim aktivnostima. Znamo da ECB i Engleska banka imaju svoje obrazce, da isto tako ih razvijaju i unutar CR3. Tako da to svakako bilo temelj tehničkih standarda koje smo mi podnijeli. Istodobno postoji novi zahtjevi koje je potrebno odraziti. Nova regulativa je jasna i eksplicitnija što se tiče potrebe ulagača, potencijalnih ulagača i javnih tijela da provedu dužnu revnost, tako da je tu došlo do jasnog utjecaja regulative na zahtjeve o podacima koji se stavljaju na raspolaganje. a isto tako imamo iskustva obrazaca koje smo u prošlosti koristili. Dakle, postojeći zahtjevi za informacijama su bili vodilje našeg rada, no istodobno došlo je do dodataka i podešavanja koje se pretežno temelje na postojećoj regulativi. Također, Postoji pitanje odnosa između javnih sekuritizacija i privatnih sekuritizacija. E, tu dakle smo pomno protumačili prvu razinu zajedno sa komisijom i ne postoji mogućnost ili vrlo ograničena mogućnost razlikovanja privatnih i javnih sekuritizacija što se tiče obveza izvješćivanja. Postoje će to velika razlika vezano uz informacije za javnost, no informacije koje se razmjenjuju sa ulagačima, tu gotovo da ne postoje razlike s obzirom na razinu 1. Osobno bih rekao da bi bilo bolje da je razlika i veća, Dakle, u određenoj mjeri to smo učinili i zbog te prve razine, osobno po meni bi manje stroge obveze za privatne sekuritizacije bile na mjestu. Drugo pitanje se ticalo autorizacije trećih strana koja će pružati osiguranje za kriterije STS. U tehničkim standardima tu smo tu se više radi o informacijama koje je potrebno Mm, ponuditi tijelima iz prospektusa koje žele dobiti autorizaciju nacionalnih tijela, nacionalnih regulatora. Dakle, važno je glasiti da će to biti nadzornica nacionalne, a ne europske razine, ali iz nadzorne konvergencije, iz te perspektive očito ćemo naglasiti važnost e, detaljnih procjena i ne radi se samo o tome da je potrebno popuniti određene kvadratiće. Neke reakcije iz konsultacije su pokazali kakve informacije su potrebne autorizacijama, primjerice kao i za agenti za kreditni rating. Potrebno je imati u vidu da se radi drugačijim tijelima i autorizacije nisu nešto što ide samo po sebi. Tako da smo na temelju dosadašnjeg iskustva odlučili naglasiti važnost dosljednosti ovdje i toga da je sama procjena vrlo detaljno odrađena. Što se kvalitete podataka tiče, koliko se time bavimo, time da podaci nisu na raspolaganju, tu smo morali uspostaviti ravnotežu između važnosti razotkrivanja informacija javnosti. Znamo koliko je problematičan nedostatak transparentnosti bio tijekom financijske krize, ali s druge strane postoji legitimni razlozi iz kojih neke informacije se ne stavljaju na raspolaganje i ne može se njima izvješćivati. Spomenuo sam to da se može raditi o starim, vrlo starim zajmovima za koje nisu na raspolaganju u to doba bile informacije, a ukoliko dakle, se sada traže, a nisu na raspolaganju, a traži ih se kao uvjet za nastavak sekuritizacije, zapravo bi se otežalo tržištu, otežala situacija tržištu. Napravili smo tako procjenu toga u kojoj mjeri nedostatak informacija može biti legitimna stvar, a također postoji tu mogućnost da se to pokaže u obracima. Da se to i naznači. Vidimo u obracima da negdje ne postoji mogućnost da se takve podaci izostave, a drugdje ta mogućnost postoji. Dakle, s vremenom i više iskustva također ćemo možda moći malo podesiti razinu onoga što očekujemo da bude na raspolaganju. Prezadnji komentar, bilo je jedno pitanje da li sve ide Prema rasporedu da, za sada da, očekujemo to i za ostatak standarda. Jedan radimo zajednički s EBM u kliničkim obvezama i tehnikama oblažavanja rizika. Tu imamo određeno kašnjenje, trebali smo to isporučiti prije ljeta. A očekujemo da će u trećem kvartalu tek doći na red, dakle ove godine. Tako da tu je došlo do kašnjenja, ali o tome smo već obavijestili Ekon. Ostalo je sve prema rasporedu. Kada se o tome govori, naglasio bih je u stvar vezno s proračunom. Ukoliko nemamo proračun koji možemo nadzirati, ne možemo ništa raditi, ne možemo ništa u vakumu raditi. Možemo mnogo zatražiti našeg osoblja, što je radimo, no došli do cijelog niza zakonodavnih predloga za koje imamo nula zaposlenih to se može dogoditi jednom ili dva puta, ali u određenom trenutku više se ne može davati rezultate i tu bih naglasio da je doista došlo do smanjenja resursa. što se općeg pitanja tiče o nadzoru rizika i stabilnosti rizika, naglasio bih tu prije svega da prijedlozi malo po malo ćemo dobiti sve više informacija o sekuritizacijama. To je bio jedan od ključnih elemenata tijekom financijske krize i ne radi se samo o sekuritizaciji, već primjerice i o agencijama za kreditni rating i njihovoj ulozi. I tu je slika prilično različita od prošlosti, ali podsjetio bih da E, Uredba o sekuritizaciji zahtjeva da zajednički tijela razviju prvo izvješće 2020. o nadzoru tržišta sekuritizacije, tako da će postojati tu određen trenutak za podnošenje izvješća su zakonodavcima o razvoju događaja na tržištu sekuritizacije. Toliko za sada, hvala. Hvala Ebi. Hvala na Eba. E, hvala evo prvo, odgovor na neka pitanja. Prvo na pitanje izvjestitelja. Ova stvar e, ovaj pitanje ravnoteža o kojoj smo razgovarali e, što se tiče novčanog tijeka i tako dalje, naravno konzistentnost e, je osigurana i to obuhvaćeno tim dijelom. O, što se tiče homogenosti, tu osiguravamo da imamo usporedive ishode i ako je vaše pitanje mogu li se sa prime i prime miješati, odgovore ne. Može li se ići više granularno ili preskriptivno? Da, moglo bi se onda pak dolazite do pretjerane koncentracije na jednom mjestu, tako da Dakle, ako je to pitanje šire slike, e, zapravo E, odgovore. Mi smo pokušavali ovdje postići određenu teže. Što se tiče ovaj, synthetic retention, um, u nadzornom izvještavanju za nas je posebice zanimljivo objava novih e, e, obveza za o, izvješćivanje u pogledu sekuritizacije i kvaliteta kredita koja nam omogućava e, u ovom trenutku omogućava nam e, da otprilike ocijenimo kvalitetu tako da će to zapravo biti zanimljivo. Imali smo još i pitanje što se tiče faktora homogenosti kod kojih možemo li potvrditi neke stvari, na primjer da barem jedan faktor homogenosti treba biti uzet u obzir da nemamo faktor materijalnosti, to možemo potvrditi, da je još je bilo jedno pitanje koje odnosno na e, pristup e, i tko ima pristup, a ono što smo mi rekli zapravo to nije nešto što je uključeno u CRR ni u prethodnom standardu, niti e, to smo i zapravo primijetili, dakle, da treba osigurati kontinuitet u ovom pogledu, a da to nije bilo u prethodnim obavljenim standardima, pa možda uključivanje u ovom trenutku možda je razvodnjavanje i posljednje pitanje predsjedatelja. Uh, um, I hvala mu na tom pitanju, a mislim da je glavna stvar da je članak 20 obuhvaćen, dovoljan je samo jedan faktor homogenosti, možete li imati uh, ili ranking, renke ili ne, ali ne miješavinu faktor homogenosti. Dakle, evo, hvala na ovom pitanju. Hvala. Thank you. You, you say that your wording is in line of Article 42 of this... Uh... Znači vi kažete da je to u, slanu, u skladu s člankom 42. Dobro, možda se vratimo kasnije još na to. Final... Oh, sorry, sorry, sorry, the commission, sorry. Prostite, naravno, prije izvjestitelja još i komisija. Hvala, evo neću duljiti. Um, nas se spomenulo u e, dva slučaja. Jednom e, nam je gospodin Karas e, pitao koji je vremenski okvir za usvajanje, pa sam samo htjela reći da radimo brzo na usvajanju standarda. A što se sadržaja tiče, Doista smo na tehničkoj razini pažljivo i detaljno surađivali e, i slažemo se sa smjerom u kojem ide, ali ali znate da treba vremena za pravnu reviziju. A odgovor na drugo pitanje što se tiče objave i transparentnosti, znači objave informacija za privatne transakcije. Naime, znamo da su se tu vodile neke rasprave i Kompromis koji je postignut, ako je kaže da objavljivanje informacija nacionalnim e, tijelima je isti za javne i privatne transakcije, ali objavljivanje prema javnosti je više ograničeno na privatne transakcije. Mislimo da je taj kompromis zapravo fair kompromis u tom smislu. Hvala. E, Dalje komentari? Ne. Pa evo, zahvaljam našim gostima koji su još jednom e, ponovili svoju predanost da rade s odborom za proračun, da se nekako uskladi ono što je izglasano u mišljenju, ako ide u smjeru koje je naveden i činjenica da odbijanje ovog amandmana zapravo je udio vijeća smanjio za pola i zapravo nije vratio tekst komisije nego vijeća što je bilo potpuno što je bilo krivo <laughs> nego dakle to je neka stvar koju treba uskladiti sada na tehničkoj razini i to ćemo pokušati sada i učiniti u dijalogu sa našim e, kolegama i prijateljima iz e, odbora za proračun. Kako bismo to pokušali poboljšati, biti konzistentni u zadacima koje vam dajemo i u resursima koje treba e, izvršiti i imati da bi se ispunili ti zadaci. Dakle, hvala još jednom na svom odrađenom poslu, na objašnjenjima Nastaviti ćemo dijalog e, kako bi komisija na kraju mogla usvojiti ovo i mislim da ovime možemo zaključiti naš sastanak, a sljedeći sastanak biti će u ponedjeljak 3. rujna u 3 sata. Zahvaljujem.